ciljeve. Hvala. Hvala lijepa gospodine Mimica. Zahvaljujem na tome što ste se pridržavali predviđenog vremena. E, krećemo sa pitanjima. E, sada ćemo imati predstavnike iz političkih klubova. Prvo gospodin Štir, izvolite. Sami ste spomenuli da ukoliko budete potvrđeni jedan od zadataka najvažnijih bit će pregovori o novom globalnom razvojnom okviru nakon 2015. godine. Evo otvorena radna skupina je predstavila nacrt novih SDG-a odnosno održivih razvojnih ciljeva, no njih je e, veliki broj, ako je sve prioritet onda ništa nije prioritet. Mene zanima da li bi vi smanjili taj broj, kako bi ih eventualno grupirali odnosno gdje bi stavili naglasak, na koje ciljeve bi stavili naglasak. Hvala. Hvala evo već na samom početku krasna prigoda za mene govoriti materinjim jezikom što se puno češće čini u europskom parlamentu nego li u europskoj komisiji. E, počela je završna faza priprema i određivanja e, održivih e, razvojnih ciljeva. europska komisija i zemlje članice su značajno sudjelovale u tom postupku došli smo do toga da postoje nacrti e, koji, će biti osnova za daljnji završni rad e, moj osobni stav je da e, što se tiče samih ciljeva održivog razvoja kad bi se moglo a nadam se da ćemo imati upravo takvu priliku treba raditi na smanjivanju na e, koncentriranju ciljeva kako ne bismo došli u situaciju da previše ciljeva zaista znači e, nefokusirani e, pristup ovako važnom poslu kao što je određivanje okvira za održivi razvoj. prema tome i europski nadam se zajednički stav koji ćemo utvrditi uskoro nadam se do kraja ove godine E, zajedno sa zemljama članicama odredit će, takav pristup koji će se zalagati za što manje ciljeva a pogotovo za što manje e, e, onih, konkretnih, konkretnih targeta koji, određuju stvarni, sadržaj, našeg zajedničkog budućeg posla. hvala vam pred vama biti sasvim sigurno jedan težak posao jer određivanje nekih ciljeva odnosno odbacivanje nekih drugih doista nekada traži teške odluke. utoliko mislim da je izuzetno važno ukoliko možete i ovdje dati obećanje da ćete u tom procesu biti u vrlo uskoj suradnji i konzultaciji sa ovim odborom i sa europskim parlamentom. i još e, jedno potpitanje na koji način možda i u pregovaračkoj strategiji naći partnere i u globalnoj razini da postignete uspjeh u tim pregovorima? Da, e, ono što je pred nama i za što se, ću se ja ako budem potvrđen e, stvarno zalagati u potpunosti je da pogotovo dva cilja budu što preciznije i što jasnije prihvaćena od e, svih sudionika ovoga procesa a to je cilj koji obuhvaća bolje upravljanje bolju vladavinu cilj koji obuhvaća ljudska prava i zalaganje za ljudska prava mislim da sadašnji predloženi nacrt još uvijek nije na razini koji odgovara e, onome što europska unija što europska komisija što zemlje članice i što europski parlament e, misli da treba biti sadržaj e, toga, cilja a jednako tako i onaj posljednji sedamnaesti cilj u nacrtu koji se odnosi na sredstva za, za provedbu za implementaciju svih ovih od ciljeva održivog razvoja mislim da treba biti puno puno e, konkretniji i europska unija europa zemlje članice imat će i dalje održat će ja ću se za to posebno založiti održat će svoju vodeću ulogu kako bi upravo na ova dva cilja se postigli što, jasnije definicije i što jasniji smjerovi akcije. E, europski parlament u tome igra i igrat će važnu ulogu sa zanimanjem sa zadovoljstvom očekujem i, report i izvješće e, o, ciljevima budućeg razvoja koji će doći iz deve komiteta. Um, Hvala lijepa gospodine Stier. Gospodin Litz u ime socijalista. E, dobar dan, zahvaljujem na uvodnom izlaganju. E, trenutna kriza ebole u zapadnoj Africi pokazala je da je reakcija došla e, prekasno i da nije postojala potrebna koordinacija. Zdravstveni sustavi nemaju na raspolaganju potrebna sredstva e, kako bi se nosili sa epidemijom. Europska unija donijela je pravila što se tiče osiguranja globalnog zdravstva i borbe protiv epidemija. Hoćete li vi nastaviti raditi na tome i predložiti aktivnosti posebno što se tiče subsaharske Afrike gdje postoji najviša stopa smrtnosti na svijetu. Hoće li vaša revizija uključivati eh, izvanredne reakcije na krize koje će omogućiti brzu reakciju u slučaju epidemija kao što je trenutna epidemija ebole? Slažete li se da je potrebno jasno vodstvo koje se temelji na potrebama pojedinih zemalja i da je to od ključnog značaja kako bi se izbjegla rascjepkanost? Hvala vam lijepa na ovom pitanju. Što se tiče epidemije ebole i krize koja je nastala, naš je glavni cilj spriječiti širenje e, bolesti. Nije nam cilj izolirati zemlje u kojima se pojavila epidemija. Možda bi naš odgovor u ovom trenutku odnosno naš sadašnji odgovor zapravo je više povezan sa humanitarnim aspektom europskog djelovanja. Humanitarna e, pomoć po definiciji najpotrebnija je u ovom trenutku. Međutim, istodobno E, ova situacija e, predstavlja izazov kako bismo mogli razmišljati o koherentnoj poveznici između humanitarne pomoći i razvojne politike na e, jedan međusobno usklađen način. Ovo iskustvo koje je povezano sa zbivanjima u kriznim područjima E, dovešće do e, razvoja naših sposobnosti što se tiče e, kohezije i povezanosti. Sudjelovali smo sa preko 180 milijuna eura u različitim vrstama pomoći kako bismo naprijedili otpornost zdravstvenog sustava u zahvaćenim zemljama. Međutim, ono što trebamo učiniti je osigurati i druge vrste reakcija i aktivnosti poslati zdravstvene radnike i humanitarnu pomoć, a isto tako osigurati koordinaciju sa drugim donatorima i sudionicima u procesu. Hvala. E, imao bih i dodatno pitanje. E, seksualno i reproduktivno zdravlje povezano je sa nizom problema zdravlje djece, e, mortalitet e, djece, e, HIV, sve to u društvima u razvoju ima određene implikacije što se tiče ekonomskog razvoja. Slažete li se da bi to trebalo biti uključeno u politike upravljanja i zdravstva i da je potrebno više ulagati u zdravstvenu zaštitu ljudi u nerazvijenim društvima. U izradi programa i operativnih aktivnosti što se tiče e, reakcija na potrebe u zemljama u razvoju, komisija i države članice kontinuirano naglašavaju e, sektor zdravstva kao vrlo važan element naše pomoći. Izgradnja zdravstvenog sustava koji će biti uključiv i kojim će se osigurati zdravstvena zaštita za sveukupno stanovništvo u zemljama u razvoju naš je krajnji cilj. U ovom kontekstu mi poštujemo program aktivnosti u skladu sa Međunarodnom konferencijom o stanovništvu i demografiji iz Kaira 1994. gdje je definirano da je spolno i reproduktivno zdravlje i prava nešto što treba biti u prvom planu što se tiče e, zdravstvene zaštite. To će i nadalje biti vrlo važan element e, europske pomoći e, zemljama u razvoju. Hvala lijepa gospodine Lice, zahvaljujem i kandidatu i dajem riječ gospodinu Lukeu u ime ECR-a. Dobar dan, hvala lijepa, govorit ću na njemačkom. Kao prvo postavio bih vam jedno opće pitanje što se tiče načina kako vi poimate svoju funkciju. Razvojna politika zbiva se na razini država članica, a osim toga razvojna politika se zbiva i na razini Europske unije. Prema načelu subsidijarnosti, Europska unija bi se trebala baviti samo onim područjima razvojne politike koje može obavljati bolje na razini Europske unije nego što je to slučaj na razini država članica. Molio bih vas eh, da se konkretno očitujete i kažete u kojim područjima Europska unija može bolje provoditi razvojnu politiku nego što to mogu same države članice. Molim vas da navedete ta područja. Nastavno na to postavio bih e, pitanje e, kojim se nadovezujem na vaš odgovor na prvo pitanje o kojem je bilo riječ. E, rekli ste da želite smanjiti broj razvojnih ciljeva politike i konkretizirati ih. Što se tiče ciljeva koje više nećete, na kojima više nećete intenzivno raditi ili uopće nećete raditi, hoćete li tu primijeniti načelo subsidijarnosti? i hoće li to biti oni ciljevi eh, kod kojih eh, ste eh, definirali da ih bolje može odraditi Europska unija, a ne države članice? Koji bi to dakle bili ciljevi? Što se mene tiče razvojna politika, posebno održiva politika razvoja, predstavlja politiku koja je tjesno povezana sa e, interesima i pravima e, temeljem načela supsidijarnosti država članica. Ako govorimo o usklađenosti razvojne politike, tu ne mislim samo na usklađenosti između Europske unije i E, politika e, Europske komisije kada govorimo o razvoju. Tu razmišljam i o koherentnosti i koordinaciji između aktivnosti nacionalnih donatora na razini država članica. U tom kontekstu, posebno kada E, govorimo o sljedećoj rundi definiranja e, ciljeva održivog razvoja smatram da Europska unija mora biti jedinstvena i e, mora se što više približiti državama članicama kako bi imala jedan koordinirani pristup razvojnim ciljevima i isto tako kako bi uspješno funkcionirala u tom okviru u sljedećem desetljeću. Stoga ne smatram da je subsidijarnost nešto što je odvojeno od razvojne politike Europske unije. Ima tu jako puno prostora i puno razloga za suradnju, za koordinaciju donatorskih aktivnosti, a mi ćemo to raditi na način da uzmemo u obzir interese i aktivnosti koji će biti komplementarni i nadopunjavati se između država članica i Europske komisije. Imate li dodatno pitanje? Mikrofon molimo. E, zapravo sam vas e, zamolio da mi date konkretan odgovor. Govorili ste o suradnji, o koordinaciji i o tome da Europa mora biti jedinstvena, govoriti jednim glasom, ali to nije konkretno. Lijepo vas molim da konkretno navedete one ciljeve europske razvojne politike kod koje može nastati prednost e, kao rezultat toga da Europska unija sama radi na ostvarenju tih ciljeva, a budući da se one ne mogu dovoljno dobro odraditi na razini država članica. Ovdje bih istaknuo možda samo neka od područja u kojima e, bi e, aktivnosti na razini Europske unije mogle biti učinkovitije i mogli bi se ostvariti bolji rezultati nego što je to slučaj na razini država članica. Primjerice, kada govorimo o dobrom upravljanju i općenito o zaštiti ljudskih prava i o uvjetovanosti koja je definirana primjerice kada govorimo o programima za koja su predviđena sredstva u proračunu. To su područja u kojima mi možemo biti uspješniji kao Europska unija. Mi imamo mogućnost većeg utjecaja putem političkog dijaloga kako bismo ostvarili napredak što se tiče zaštite ljudskih prava u zemljama u razvoju. E, tu možemo biti uspješniji od samih država članica. Osim toga, Eh, čak i zdravstveni sektor, sektor obrazovanja eh, predstavljaju područja gdje po mom mišljenju zajedničko djelovanje na razini Europske unije može biti učinkovitije nego kada bi pojedine države članice poduzimale određene aktivnosti. Hvala vam. A sada gospodin u ime liberala. Hvala. Imam jedno pitanje vezano uz financiranje i borbu protiv klimatskih promjena. Zanima me tko bi trebao financirati mjere koje su postale neophodne kako bi se omogućilo zemljama u razvoju da prevladaju utjecaj klimatskih promjena. Prošli tjedan je predstavnik komisije rekao pred našim odborom u parlamentu da bi se te mjere trebale financirati iz proračuna za razvojnu pomoć. Jer ako se to ne učini, to bi značilo minirati borbu protiv ublažavanja klimatskih promjena. Mi već godinama u ovome odboru smatramo da bi dodjela sredstava za borbu protiv klimatskih promjena iz razvojnog proračuna značilo da se onemogući borba protiv siromaštva. To je prvi cilj razvojne politike Europske unije. Koje je vaše mišljenje i biste li vi bili spremni doći raspraviti o tome pred našim odborom prije nego što se donese odluka o vezi s ovim pitanjem. Thank Thank you very much. Hvala vam. Rasprava o povećanju mm, financijskih sredstava za potrebe problema koji se stvaraju klimatskim promjenama, mm, to je očito malo zakašnjelo. Zbog toga što je višegodišnji financijski okvir već dogovoren, sva su zakonodavna tijela i svi dionici su već e, odobrili taj višegodišnji financijski okvir, a ono što je pred nama je konferencija o klimatskim promjenama na kojoj ćemo morati preuzeti i određene financijske obveze. No kada na sve to gledamo iz resora razvoja, vidim da 20% proračuna za razvoj, da to tako kažem, mora biti namijenjeno e, mjerama koje su povezane sa klimatskom promjenama. No to je izvan naših mogućnosti. Bit ćemo u malo boljoj mogućnosti, to jest moći ćemo dati više od 20% iz instrumenta za razvojnu suradnju te Europskog fonda za razvoj. No ono što će biti potrebno kako bismo ojačali mjere koje se odnose na klimatske promjene će se više odnositi na neke druge dijelove europskog proračuna. Te na sve mjere koje će povećati netradicionalne izvore financiranja za klimatske promjene. Ono na što sada mislim, ono što želim reći je da jednom kad dođemo do srednjeročne e, revizije višegodišnjeg financijskog okvira, da ćemo u tom trenutku doista morati dobro razmisliti o financiranju um, svega što je povezano sa klimatskim promjenama i ja ću se doista potruditi uh, i surađivati i sa parlamentom i sa ovim odborom. Hvala što ste nam e, rekli da ste raspoloživi za dijalog s našim odborom. Mislim da je to pravi put. To je ono što i mi želimo. Ja bih htio da izbjegnemo situaciju u kojoj dođemo do jedne apsurdne situacije gdje se moraju preraspodijeliti sredstva koja su već dodijeljena za iskorjenjivanje siromaštva i da se to prenamjeni za klimatske promjene. Htio bih da to izbjegnemo i zato sam vam postavio ovo pitanje. Računam na vašu raspoloživost i zanima me e, kako ćete pristupiti tom pitanju i jeste li se spremni približiti stajalištu našeg odbora? Da. Istina je, dakle, svi krediti i e, obveze i ograničenja su nas dovela do situacije u kojoj netko to može vidjeti kao sukob između razvoja, razvojnih ciljeva te e, klimatskih promjena i svega povezanog s time. No, budući e, da radimo na e, razvoju jednog državog okvira, ne smijemo govoriti o sukobima tih područja. Pitanja klimatskih promjena su naravno vrlo bitan dio cjelokupnog okvira za održivi razvoj. Tako da u tom kontekstu sudjelovat ću u raspravama, razgovarati ću s parlamentom kako bismo mogli pronaći najbolji mogući rezultat u okviru granica koje su nam postavljene višegodišnjim financijskim okvirom. Hvala vam gospodine Gorens. Hvala vam gospodine Mimica. A sada gospođa Sančeš Kaldenti. Hvala vam predsjednice i dobar, dobar, dobar večer. Usklađenost politika u interesu razvoja to je dakle opće načelo koje se mora primjenjivati na sve politike Europske unije i na učinak politika na zemlje u razvoju i njihove građane. Sve ako se to ne bude poštovalo, onda sve politike koje izlaze iz Europske unije će zapravo mm, uzrokovati i pobjednike i gubitnike. Sve zemlje članice i Europska komisija moraju biti odgovorni kako bi zajamčili dosljednost politika u interesu razvoja, upravo kao što ste vi sada rekli. Moje pitanje je sljedeće. Smatrate li da će predsjednik komisije e, voditi i na kraju biti glavna odgovorna osoba e, unutar kolegija svih povjerenika? Da. E, politike Europske unije, politike Europske komisije moraju biti dosljedne i usklađene i uskladiti sva tri stupa e, razvoja. Vidim da ravnoteža između ta tri stupa mora biti, mora biti naravno vrlo važna i ne smijemo zanemariti ni jedan od tih stupova jer jedino usklađenim djelovanjem na sva ta tri područja možemo učinkovito iskorijeniti siromaštvo u zemljama u razvoju. Ono što je bitno je činjenica da se siromaštvo može iskorijeniti jedino ako politike u interesu razvoja budu potpuno usklađene i ako se potpuno usklade ta tri stupa. Gospodarska stabilnost je bitna kako bi se smanjila nejednakost. To se vidi i u e, zemljama koje u razvoju. i važno je uskladiti politike u ova dva stupa ako želimo da ta stabilnost bude potpuna. Što se tiče komisije, da, kandidat za predsjednika komisije, povjerenici, te nov način rada koji je parlamentu predstavio kandidat za predsjednika komisije, gospodin Juncker, ja vam jamčim da ćemo imati usklađenije interne politike koje će u obzir uzeti sve razvojne potrebe i sve interese e, u skladu sa našim ciljevima održivog razvoja. Hvala vam. Moje drugo pitanje ide u istom smjeru. Koje mehanizme potražnje ćete pripremiti kako biste dali vladama, državama i e, civilnim, e, civilnim udrugama kako bi se mogli obratiti predsjedniku komisije sa svojim žalbama ili prigovorima. Openness and transparency of the, e, Otvorenost i transparentnost Europske komisije na tome se stalno radi ne bi li se one poboljšale. To je e, proces na kojem se, kojem se pruža jako puno pozornosti. i vidim da je to slučaj i u području e, suradnje i razvoja. To je zapravo vrlo bitno u ovom području gdje imamo na tisuće i tisuće projekata na kojima sudjeluje ogroman broj nevladinih udruga, civilnih društava, lokalnih vlasti i čitav niz drugih dionika. Stoga je uvijek potrebno pozorno pratiti provedbu svakog projekta. I postoje mehanizmi i postoje kanali za ulaganje žalbi ili prigovora kako bi se ukazalo na probleme koji se pojavljuju u e, provedbi programa. No, u načelu moram reći da trenutačna stopa pogrešaka, iako bi neki rekli da ta stopa nije tako niska, govorimo o 2 do 3%, no najmanje 97% naših projekata koji se provode u e, najtežim okolnostima i u najriskantnijim okolnostima na svijetu, ti su projekti još uvijek e, orijentirani na transparentnost i na učinkovitost. Thank you Madam Hvala vam, a sada u ime zelenih, gospođa Hautala. Hvala vam. Očito je da želite i uključiti u, i poduzetnike u e, razvoj, u razvojnu politiku. I u tom kontekstu bih vas pitala, biste li podržali obvezujuće pravila za društveno odgovorno poslovanje, kako bismo u budućnosti imali manje izvještaja o e, lošim uvjetima zaposlenika u e, tekstilnoj industriji u Bangladešu, o djeci koja rade i na taj način im pružili mogućnost da se izgrade bolju budućnost. Biste li e, prešli zapravo taj sustav same regulacije umjesto da se uvedu ovakvi e, obvezujući izvještaji? I Smatrate li da bi se takva pravila mogla uključiti u program razvoja za, za razdoblje nakon 2015. Hvala vam. Uloga privatnog sektora je sve važnija. I to i u razvoju u partnerskim zemljama, ali i u našim programima. Što znači da sve više sudjeluju u našim programima ili e, financiraju ili sudjeluju u financiranju takvih programa. To zapravo znači i povećanje e, društveno odgovornog poslovanja i poduzeto je poduzet je čitav niz mjera kako bi se tome pristupilo na najdosljedniji i najtransparentniji način. Na primjer, trenutačno provodimo inicijativu o sukobima, o mineralima iz sukoba, zatim imamo i inicijativu o diamantima um, dijamantima dobivenim iz sukoba, isto slične inicijative imamo i u drvnom sektoru. Stoga smatram da I isto tako razmišljamo o tome da pokrenemo slične inicijative u tekstilnoj industriji i da se koncentriramo na probleme radnih standarda i rada djece u um, tekstilnoj industriji. Siguran sam da ćemo uh, o tome razgovarati s ovim odborom kada za to dođe trenutak. Uh, da, priznajem da su ove mjere za sada još dobrovoljne no ja bih još ostavio malo vremena da zajednički ocijenimo rezultate ove dobromoljne, ovog dobrovoljnog pristupa i da nakon toga odlučimo hoćemo li usvojiti obvezujuće propise za tvrtke koje sudjeluju u programima društveno odgovornog poslovanja. I još e, dodatno pitanje. E, znam da dolazite iz e, gospodarstva, to je naravno iz trgovine. Što biste učinili u sporazumima o ulaganjima kako bi se spriječili ovakve fenomena, fenomena? Kad govorimo, znate da danas e, sve su češći problemi otmice zemlje autohtonim narodima u slučajevima kada veliki ulagači ulažu u velike projekte. Smatrate li da bi pravila u ovakvim eh, ulagačkim projektima trebala biti stroža? Naše razvojne politike i razvojni programi će će se u budućnosti više orijentirati na na ulagačke projekte koji će, i to će se posebice odnositi na mala i srednja poduzeća, koja ćemo nastojati uključiti u razvojne projekte u zemljama u razvoju. Stoga bih e, radio na programima koji će omogućiti bolje upravljanje i koji će omogućiti da se prava na imovinu pravo na imovinu daje vlasnicima ili korisnicima zemljište, zemljišta, a ne velikim kompanijama koje otimaju zemljište. I htio bih da se zadrži ta e, razlika. Najprije moramo pomoći uključivanju e, malih i srednjih poduzeća dakle u programe razvoja a ne dozvoliti e, da kroz takva ulaganja velike korporacije oduzimaju zemljištu. Hvala vam. A sada gospodin e, Korao u ime EFTA. Hvala vam. Međunarodna trgovina i u tom kontekstu dosljednost, riječ dosljednost je ključna ako se žele postići ciljevi razvoja. Komercijalni sporazumi, bilateralni, multilateralni vrlo često imaju vrlo teške posljedice na, civil, na društvo. Uska suradnja sa povjerenikom za trgovinu je bitna kako bi se osiguralo da kroz trgovinu omogućimo održivi razvoj te jednake uvjete za sve te da se poštuje načelo dosljednosti. Smatrate li da je potrebno sudjelovati aktivno u pregovorima, u ovakvim pregovorima sa trećim zemljama ili intervenirati u multilateralnom programu pregovora? koje ćete mehanizme ili mjere uzeti u obzir kako biste osigurali da se zajamči doista održiv razvoj, u zemljama u razvoju, a ne da se nanese samo dodatna šteta tim zemljama. Link and trade Veza između razvoja i trgovine je, jedna, je jedno od najvažnijih obilježja usklađenosti politika u interesu razvoja. U okviru sheme koordinacije na kojoj, koju smo pripremili i na kojoj sada radimo u komisiji, u okviru te sheme bi nam koordinacija omogućila da imamo uh, više lateralni pristup uh, svim trgovinskim pregovorima i svim pitanjima vezanim uz trgovinu. Zbog toga što povjerenik za razvoj, povjerenik za trgovinu će sudjelovati u e, radu vanjske skupine. I to će se biti pod vodstvom e, visoke, povjerenice za vanjsku politiku. Stoga smatram da će od sada nadalje biti mnogo lakše i doista vjerujem u to da će kad se govori o trgovinskim pregovorima, bilo da je riječ o pregovorima iz Dohe, dakle da će razvoj biti puno značajniji dio toga. I da će Europska unija doista dati znatan doprinos ostvarenju tog cilja. Isto, isto tako mislim da sporazumi o gospodarskom partnerstvu koji se trenutačno, o kojima se trenutačno vode pregovori, da bi se tu također trebala poštovati usklađenost između trgovinskih i razvojnih ciljeva. Dobro, e, i sada još jedno specifičnije pitanje. Dakle, o TTIP-u. To je dakle najznačajniji trgovinski sporazum u povijesti koji će uključiti gotovo jednu trećinu svjetske trgovine. To će naravno znatno utjecati na globalna pravila, a naravno i na gospodarstva zemalja u razvoju. Takvi sporazumi zapravo, sporazumi mogu predstavljati prepreku razvoju zemalja. A zar ne bi trgovina trebala više biti instrument koji će pomoći razvoju, a ne oružje protiv razvoja? Da. Pregovori o TTIP-a su prvenstveno pregovori između dva trgovinska partnera. I to su najveći na svijetu, to definitivno. I imat će znatan učinak na globalne trgovinske i ulagačke odnose između e, dvije e, strane koje su u pregovorima. No učinak tog pregovora će se odraziti i na e, zemlje u razvoju. Neformalno, zato što ovdje se ipak radi o bilateralnim sporazumima i jednostavno njihov učinak je ograničavajuć na strane koje sudjeluju u tim pregovorima. No, kao povjerenik za razvoj, ja ću sudjelovati u e, pregovaračkom timu koji će pozorno pratiti kakav učinak će imati svaki aspekt TTIP-a na e, razvojne interese. Stoga moja je uloga uloga čuvara. Ja ću paziti da negativni aspekti TTIP-a se dakle da negativni aspekti ne, ne utječu negatno, negativno na e, razvoj i na održivi razvoj. Hvala vam, gospodine Korao. Sada smo zapravo završili dakle, sa pitanjima u ime klubova zastupnika, a sada prelazimo na drugu rundu, imamo tri minuta, uh, znači jedna, jedna minuta pitanje, nakon toga dva minuta odgovori i nema dodatnih pitanja. Prva dva govornika dolaze iz odbora koji su pozvani na ovaj, ovo, novo saslušanje i prvi je iz odbora za vanjske poslove gospodin Plenković. Predsjednice, pozdravljam povjerenika Mimicu. Evo, vjerojatno sam jedan od rijetkih zastupnika koji ima prigodu već drugi put vas pitati u samo godinu i pol dana na saslušanju. Čini mi se da ćemo ovaj portfelj koji vam je povjerio predsjednik komisije juncker međunarodnu suradnju i razvoj na određeni način bolje pasati s obzirom na vašu dosadašnju profesionalnu karijeru. E, zanimljivo je da nakon europskih izbora gdje smo bili na različitim stranama i listama vi sada radite za našeg špicen kandidata a to je jean claude juncker tako da je vrlo zgodna i simpatična ova europska politika sa tog aspekta predsjednik juncker vam je kao zadatak u njegovom e, pismu misije dao zadaću da pridonesete vanjskoj politici i aktivnostima gospođe mogherini. zanima me na koji način ćete osigurati koherentnost razvojne politike europske unije s ukupnim vanjskim aktivnostima a osobito dugoročni doprinos u situacijama poput kriznih žarišta kao što je to danas sirija kao što je irak kao što je suočavanje s izazovima isis a i posebno još situacija u libiji. hvala vam lijepa. hvala lijepa na ovom važnom pitanju. E, veza povezanost između vanjske i sigurnosne politike i razvojne politike je praktički neraskidiva i čak i oni koji bi je željeli dovesti u suprotnosti ili u konfliktne situacije e, mislim da nemaju nikakve osnove da e, u tome uspiju. naime bez sigurnosti bez e, opće sigurnosti nema ni razvoja u zemljama pogođenim krizom i obrnuto bez razvoja je teško i održati dugoročnu stabilnost samo podatak da u zemljama koje su bile pogođene konfliktima siromaštvo je twenty veće nego li u zemljama koje nisu bile pogođene konfliktima. zato održavanje te veze u koordiniranom radu europske komisije e, naročito između, e, e, povjerenika za razvoj i visoke predstavnice odnosno potpredsjednice za vanjsku i sigurnosnu politiku je, je važno kako bismo formulirali gotovo bih rekao model modelski odgovor e, europe e, na, krizne situacije. europa je dosad često e, samo, naknadno reagirala na takve situacije ne povezujući sve elemente i sve, sve potencijale svoga odgovora. za mene je važno imati pripremljen koordinirani odgovor koji ide na, područje sigurnosti i vanjskopolitičkog reagiranja zatim humanitarne e, one e, odmah e, žurno potrebne pomoći a, razvojna pomoć dolazi kao, kao završna dugoročna pomoć za održavanje ukupne stabilnosti. ako unutar komisijskog zajedničkog djelovanja a o tome smo već razgovarali i dogovarali i mislim da ima puno prostora da se tako radi ako uspijemo upravo to postići da naš odgovor na vanjske krize na vanjske probleme bude vezan e, e, zajedničkim, akcijama na području sigurnosti i humanitarne pomoći i razvoja onda ćemo postići pravi uspjeh Hvala vam. A sada gospođa e, Rodriguez Pinjero u ime odbora IDA. Hvala vam predsjedateljice, gospodine Mimica. Dozvolite mi da se najsprije ispričam u ime predsjednika našeg odbora koji nije mogao sudjelovati na ovom saslušanju zbog toga što mora predsjedati sastanku koordinatora našeg odbora kako bismo ocijenili saslušanje gospođe Maostrom. Ja imam sljedeće pitanje za vas i s tim se pitanjem slažu svi klubovi zastupnika u našem odboru. Kao što znači, 2012. Evropska komisija osvojila komunikaciju o razvoju u kojoj je istaknula da je potrebno prilagoditi politike sa svjetskim promjenama i u toj strategiji komisija je koncentrirala i financijsku pomoć sa preferencijalnim postupcima u onim zemljama koje su to najviše trebale. Konkretno pitanje je, možete li nam reći koliko je učinkovit takav pristup? Ako vi budete prihvaćen kao povjerenik, hoćete li se u vašem mandatu baviti ovim mm, pristupom i koje biste nove mjere usvojili kako bi se uklonio jaz između razvijenih i nerazvijenih zemalja, ali i jaz koji postoji između nerazvijenih zemalja. Čak i prije nego što su ciljevi održivog razvoja dogovoreni, Europska unija i Europska komisija su pokušale eh, orijentirati svoje politike razvoja prema ciljevima održivog razvoja to je značilo veći naglasak na trgovinski aspekt politika razvoja. I u tom kontekstu danas znatno više pridonosimo učinku trgovine na razvoj u, razvoj, u zemljama u razvoju, a i drugačiji je pristup u našim e, odnosima sa zemljama u razvoju. doista mogu reći da smo razvili e, jedan odnos partnerstva. Stoga mogu reći da unilateralne trgovinske povlastice, to je naravno dio e, režima svjetske trgovinske organizacije, mislim da takvi režimi postaju sve manje važni i da ih se sve, i da ih sve više zamjenjuje da ih zamjenjuju e, naši trgovinski naši trgovinski režimi i trgovinske scheme sa partnerskim zemljama. Naravno tu moramo uzeti u obzir e, specifičnosti i osjetljivosti svake pojedine zemlje i to posebice najnerazvijenijih zemalja i stoga imati ovakav preferencijalni pristup, unilateralni preferencijalni pristup će biti još uvijek dio naše politike. No u načelu ja bih uvijek najprije odabrao usklađeniji pristup koji će koji će nas dovesti u situaciju da ćemo razvoju zemalja u razvoju pomoći kroz e, partnerski odnos i kroz trgovinske odnose, a ne samo kroz bestarinske scheme. Hvala vam. Hvala vam. E, dajte mi, sada ćemo e, preći dalje i krećemo sa gospodinom Rubikom u ime Pučana. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Mene bi zanimalo, budući da sam izvjestitelj za proračun za 2015. što smatrate o nedostatku plaćanja. Znate da su preuzete brojne obveze i e, ne postoje dovoljna sredstva za razvoj e, zato što je došlo do smanjenja sredstava i Europsko vijeće predvidjelo je dodatno e, smanjenje od 1% godišnje. Ukupno smanjenje od 4% proračuna je predviđeno do 2020. E, moje pitanje je kako ćete se nositi sa ovim smanjenjima sredstava? E, smatrate li da možete to kompenzirati na neki način? Jer radi se o tome, a to ste već spomenuli, E, da je ovdje u sklopu razvojne suradnje potrebno osnažiti mala i srednja poduzeća i osnažiti njihovu ulogu. Na koji ćete način to uspjeti ostvariti? problem uh, Problem s kojim se suočavamo kada je riječ o sredstvima za plaćanje u ovim instrumentima je iznimno velikog opsega. Sada se približavamo trenutku u kojem neće više biti sredstava za plaćanje, za buduća plaćanja. I to možda već u listopadu ili studenom. Dakle, kada govorimo o instrumentu za razvojnu suradnju. Potpunosti razumijem da to može negativno utjecati na korisnike, ali isto tako i što se tiče same provedbe. Nevladine udruge se u velikoj mjeri oslanjaju na ta sredstva za provedbu projekata. Ove godine očekujemo da ćemo imati deficit od više od 730 milijuna eura. Naime, dolaze nam na naplatu računi od prošle godine i to je sada također sastavni dio u sredstvima za plaćanje. I sljedeće godine ćemo isto tako imati nesrazmjer između gornje granice za plaćanja i gornje granice za obveze i tu se može pojaviti nedostatak manjak od 300 milijuna eura za razvojne programe osim Europskog fonda za razvoj. Što smo do sada učinili? Ono što se može učiniti. Odgodili smo neka plaćanja, odabrali smo, napravili smo jedan uži izbor među plaćanjima. A sada se moramo osloniti na političko djelovanje. Treba vidjeti kako se to pitanje može riješiti kroz rebalans proračuna za ovu godinu i kod donošenja proračuna za sljedeću godinu. I tu dolazimo do ocjene, odnosno revizije na polovici razdoblja kada ćemo svi mi morati ozbiljno razmotriti ovo pitanje, Vijeće, Parlament i Komisija. Hvala. Sada riječ ima gospodin Salom. Hvala vam. Sljedeće godine vas čeka veliki izazov, a to je da Evropska unija može dokazati da je i dalje globalni lider u odgovoru na dva velika izazova koja će utjecati na budućnost Evropske unije. A to je klimatska promjena, to su klimatske promjene i borba protiv nejednakosti i siromaštva moramo pronaći ponovno zamah koji smo izgubili za vrijeme krize u oba područja, a zato su nam potrebna nova sredstva i svježa sredstva. I zato vas pitam, jeste li spremni pritisnuti zemlje članice da napokon pokrenu poreze na financijske transakcije kako bi jedan dio tih poreza bio namijenjen suradnji i razvoju? Jeste li vi spremni raditi s ovim parlamentom i s ovim odborom na samitu e, svjetskog, svjetskog samita o financiranju koji će se dogoditi u Addis Abebi. Tu ćemo govoriti o transfondu, zatim o metodama, o kombinacijama bespovratnih sredstava i različitih izvora financiranja. Da li ćete u tome pomoći? Da, porez na financijske transakcije. Važna je mogućnost da se poveća sposobnost financiranja kako država članica, tako i Europske unije. Prema tome, ovaj prijedlog za uvođenje poreza na financijske transakcije koje je iznijela komisija dobra je osnova za daljnji rad. Iz moje perspektive i na temelju onoga što sam spreman poduzeti, Mogu reći da bi ovaj prijedlog trebao biti što cjelovitiji. Za sada samo 11 država članica e, želi u tom sudjelovati. U širem smislu trebalo bi omogućiti državama članicama da dođu do onih 0,7% BND-a. S druge strane bi to moglo omogućiti bolje financijske resurse u zemljama korisnicama. Porez na financijske transakcije je jedna mogućnost, a druga mogućnost je suzbijanje izbjegavanja plaćanja poreza. Kada bismo mogli to učiniti kako bismo spriječili da bilijun e, da se da se ne izbjegavaju izbjegava plaćanje poreza u Europi mogli bismo osigurati dodatna sredstva a kada bi zemlje korisnice mogle to učiniti onda bi znatno unaprijedile svoje e, prihode od e, poreza i općenito dobro upravljanje i to bi se moglo uklopiti u jedan razvojni paket. Gospodin Luke u ime ECR. Hvala lijepa. E, ja bih imao pitanje o INI izvještaju Europskog parlamenta, odnosno o ulozi e, vlasničkih prava što se tiče e, održivog razvoja i blagostanja zemalja u razvoju. To je izvještaj koji je usvojio Europski parlament. E, zanima me e, kako ćete e, pripremiti strategiju kako biste uključili te ciljeve u svoje aktivnosti. Hoćete li otvoriti proračunsku glavu za to područje? E, što se tiče vlasničkih prava, zemljišnih prava koje ćete poticati u zemljama u razvoju. Ukoliko to kanite učiniti, zanima me kako ćete to financirati s obzirom na financijske probleme o kojima ste upravo govorili. Da li to znači da ćete e, odustati od nekih drugih razvojnih projekata u zemljama u razvoju, a ako da, koji su to? Thank you. Thank you very much. My general approach Hvala. Moj je opći pristup da prijedlozi inicijative Europskog parlamenta i odbora za razvoj u sklopu strateškog dijaloga, a vezano uz programe komisije predstavljaju inicijative koje su vrijedne pažnje koje treba uzeti u obzir. Kada je riječ o operativnim programima i konkretnim projektima u zemljama u razvoju, ja ću se pobrinuti da se broj, da, se, da ti projekti obuhvate i specijalizirane aktivnosti u svrhu unapređenja vlasničkih prava vezano uz poljoprivredno zemljište. Već sam objasnio svoje stajalište. Ja smatram da bi to trebao biti europski doprinos financijskom i gospodarskom rastu malih i srednjih poduzeća ili pak pojedinačnih poljoprivrednika u zemljama u razvoju to ne treba biti europski doprinos e, kojim bi se omogućila otimačina zemljišta u situaciji gdje e, situacija sa vlasništvom nad zemljištem nije uređena, što je slučaj u većini zemalja u razvoju. Naš cilj i naše aktivnosti usmjerene su e, u mjere sukladne prijedlogu Europskog parlamenta. Želimo imati što veći broj konkretnih projekata koji bi omogućili poljoprivrednicima, vlasnicima malih gospodarstava da izgrade jedno solidno gospodarstvo i da sudjeluju u financijskim aktivnostima koje proizlaze iz prava nad vlasništvom zemlje. U ime kluba zastupnika ALDE, gospodin Vajrinen, predsjedateljice, imam jedno pitanje vezano uz e, transatlantsku e, politiku suradnje između Europske unije i SAD-a. Ovaj intenzivirana politika suradnje je pokrenuta na sastanku na vrhu između Europske unije i SAD-a 2009. godine. Zanima me jeste li se imali priliku upoznati s tom politikom i na koji način je kanite dalje razvijati. Zahvaljujem na pitanju. Već sam u uvodnoj izjavi, a i kasnije spomenuo potrebu za boljom koordinacijom rada europskih donatora. Još uvijek, do sada još nisam govorio o koordinacijskoj ulozi koju trebamo razviti u suradnji s ostalim donatorima, a to se posebno odnosi na SAD. Koordinacija donatora preko Atlantika trebala bi osigurati najveći utjecaj našeg e, zajedničkog doprinosa za razvoj u svijetu i to bi trebalo biti usmjereno na rezultate. Naime, mi zajedno e, osiguravamo više od 80% ukupnog iznosa pomoći. Što se tiče inicijativa koje su meni poznate, dakle, trebaju nam e, inicijative za boljom koordinacijom donatorske pomoći sa SAD-om. To bi trebalo konkretizirati i ja ću predano raditi na tome kako bi uloga koordinacije donatora bila jedna od glavnih aktivnosti mog budućeg djelovanja. Spomenuo sam tri prioriteta, no koordinacija donatorske pomoći bit će posebno bitna u mom radu, posebno s SAD-om i rado bih čuo vaš doprinos i vaš doprinos e, uzeo u obzir. Gospodin Krisogonos u ime kluba zastupnika GUE. nalazi se iza vas. Hvala. 2001. Članice UN-a dogovorile su da će do 2015. godine postići osam razvojnih ciljeva koji se nazivaju milenijskim razvojnim ciljevima. Međutim, u najvažnijem dijelu koji se odnosi na ekološku održivost, i sprečavanje ugrožavanja biološke raznolikosti ne samo da nije došlo do napretka, nego bilježimo povećanje emisija CO2 u svijetu i to za 46% od 1990. godine. Sve veći broj vrsta nestaje. U svjetlu činjenice da će uskoro početi pregovori za novi okvir nakon 2015. Zanima me koje inicijative namjeravate poduzeti kako 21. stoljeće ne bi postalo poznato kao stoljeće dezertifikacije. Činjenica je da je jedan od neuspjeha okvira milenijskih razvojnih ciljeva vezan uz područje zaštite okoliša, klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti u svijetu. Prema tome, utvrđivanje ovoga problema kroz milenijske ciljeve koji su uglavnom usmjereni na gospodarski razvoj doveo do toga da je konferencija Rio plus 20 usmjerila pozornost na održivi razvoj u mnogo većoj mjeri i to u sva tri stupa održivog razvoja. I u toj smo situaciji sada, moramo raditi na pitanjima biološke raznolikosti, na pitanjima zaštite okoliša i to treba ugraditi u održive aspekte naših e, politika. Bitno je da se zadrži usklađenost e, sva tri koncepta održivog razvoja, dakle gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja. Također bih rekao kada govorimo o biološkoj raznolikosti da je činjenica da je velik broj vrsta ugrožen, zemlja i šume su ugrožene i mi ne bismo trebali samo pratiti nego i predvoditi u nekim inicijativama koje bi trebale dovesti do do toga da priroda bude na prvom mjestu u pitanjima održivog razvoja. Mi ćemo predvoditi u tome. E, kolegica Hojbuh. Inicijativa zemalja G8 za novi savez za razvoj ima za cilj povećati proizvodnost u Africi osigurati domaće i vanjske investicije privatnog sektora Eh, i eh, promicati nove tehnologije. 60% afričkog stanovništva osiguravaju egzistenciju u malim gospodarstvima na selu. Međutim, eh, veliki postotak i najveća većina živi na selu. Potrebno je osigurati potporu metodama koje se koriste na selu i to je sastavni dio europskih prioriteta. Jeste li E, spremni zalagati se za sigurnost hrane u sklopu G8 kako bi te investicije bile usmjerene ponajprije na mala poljoprivredna gospodarstva e, kako bi se poticale poljoprivredne prakse kako je to navedeno u izvještaju EU-a o pravu na hranu i kako biste zaštitili prava malih poljoprivrednika posebno kada se radi o pristupu poljoprivrednom zemljištu E, to ste spomenuli, međutim potrebno je osigurati pristup čistoj vodi i isto tako e, pristup e, poljoprivrednom sjemenu gdje dolazi do trampe, a ne osigurava se samo u sklopu industrije. Hvala. Hvala, hvala na pitanju. Da, naglasak sektora koji su najznačajniji za održivi razvoj u zemljama u razvoju sastavni je dio opće europske razvojne politike. Mi smo u programu za promjene čak i prije nego što smo usvojili ciljeve održivog razvoja da i sada se nalazimo u situaciji kada se u velikoj mjeri oslanjamo na zajedničko programiranje u sektorskom dijelu zajedno sa partnerskim zemljama i oslanjamo se na njihovoj odluci o tome koji će sektori dobiti održivu pomoć od strane Europske komisije ili država članica. i to se odnosi na velik broj partnerskih zemalja koje su se opredijelile za održivu poljoprivredu, ublažavanje posljedica nedostatka hrane e, kao glavne razvojne sektore. U svim tim slučajevima imamo dovoljno financijskih sredstava i kvalitetnih programa koji mogu omogućiti poljoprivrednicima da povećaju produktivnost, da povećaju svoj doprinos eh, iskorjenjivanju siromaštva i podhranjenosti. Ovo je manje naglašeno u programima koji se tiču vode i i sanitarne infrastrukture. Manje zemalja se opredijelilo za te programe, no imat ćemo i tematske i regionalne programe koji će također doprinijeti za rješavanje problema s kojima se nose ti sektori. Gospodin Castaldo, EFTD. Upravljanje je vrlo važno za održivi razvoj i za uključivi razvoj. I to posebice kad govorimo u e, slabim državama ili u državama nakon sukoba. Mi moramo pomoći u razvoju takvih struktura, upravljačkih struktura za sve partnerske zemlje. Ne samo kad govorimo o iskorjenjivanju korupcije, već i kako bismo imali jednaka pravila kako bismo poboljšali e, društvenu situaciju te kako bi se pravilnije raspodijelilo bogatstvo između različitih društvenih skupina. Pravo manjina, pravo na slobodu izlažavanja te neovisno pravosuđe su vrlo često problematična pitanja u odnosima sa partnerskim zemljama. Parlament je svjestan da poštivanje ljudskih prava i e, politički dialog nisu uvijek bili prioriteti. Uvjeti moraju biti ojačeni kroz e, program za, promjene. No, Evropska unija se vjerojatno bojala da će izgubiti autoritet s obzirom na druge sile. I na koji način planirate reagirati upravo u tom smislu. Hoćete li biti fleksibilni po tom pitanju ili ćete e, uvjete definirati kao prioritete? Definirati strogi program praćenja poštivanja ljudskih prava i to u svim programima e, suradnje u cilju razvoja. Hvala vam. Thank you. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Europska komisija uvela je u daleko većoj mjeri nego drugi donatori ovu poveznicu između uvjetovanosti e, donacija, zaštite ljudskih prava, vladavine prava u zemljama korisnicama pomoći, jer to je sastavni dio ukupnog paketa kojim se osigurava održivost pomoći i politički dijalog sa partnerskim zemljama. Europska unija tu doista ima vodeću ulogu. A ja ću učiniti sve što je u mojoj moći kako e, bismo definirali zajedničko europsko stajalište koje će se puno lakše e, prenositi na međunarodnim e, konferencijama kao što je forum za održive razvojne ciljeve i kako bi se to usvojilo kao zajednički pristup e, donatorske zajednice. Kada se radi o konkretnim e, mjerama i pristupi, pristupu u kojemu koristimo uvjetovanost, e, ja dajem prednost okviru koji je definiran sporazumom iz Kotonua. Moramo biti spremni pokrenuti politički dijalog temeljem članka 8. sporazuma iz Kotonua tu već postoje neki primjeri što se tiče političkog dijaloga. zahvaljujući tome ostvarujemo promjene u cijelom nizu e, zemalja korisnica kako bi one stavile izvan snage određene neprihvatljive zakone, recimo o e, skupinama LGBT u Nigeriji i sl. To su sljedeći koraci. E, postoji i mogućnost obustave potpore temeljem članka 86. a to zahtjeva dodatne bilateralne razgovore i uključenost Europskog parlamenta e, kako bi se definirali pravi politički odgovori i kako bismo osigurali kontinuitet pomoći međutim ne putem državnih kanala nego izravno kako bismo pomogli onima e, kojima je ta pomoć doista potrebna. Hvala lijepa. E, gospodin Jansen, nezavisni član, tri minute. Hvala lijepa. Što se tiče razvojne pomoći, tu Ponekad postoje određene nuspojave kao i kod lijekova. Može se dogoditi da postanete ovisni o pomoći i postoji osim toga mogućnost pogrešnog korištenja pomoći. E, primjerice, e, kopaju se tuneli sa tim sredstvima ili se lansiraju rakete. Što ćete poduzeti kako biste spriječili zlouporabu e, sredstava koja se daju u svrhu pomoći? E, sve što radimo u sklopu e, suradnje, razvojne suradnje usmjereno je na sprečavanje nastanka ovisnosti o pomoći u zemljama korisnicama pomoći. Iz tog razloga je potrebno uzeti u obzir okvir koji je definiran, koji se temelji na razvojnom partnerstvu između donatora i korisnika pomoći. E, doista e, želimo prekinuti tu neobičnu vezu između davatelja pomoći i primatelja jer e, želimo biti partner za razvoj zemljama koje primaju pomoć. Potreban je njihov doprinos. Oni moraju osigurati bolje upravljanje vlastitim sredstvima. Isto tako potrebno je i s naše strane bolje praćenje načina na koji korisnici e, koriste isplaćena sredstva. To je postupak koji je međusobno isprepleten i mi ćemo doista i nadalje raditi na tome da povećamo učinkovitost dodijeljenih sredstava. Nećemo samo raditi na brojkama, na količini, nego na osiguranju kvalitete i učinkovitosti naše pomoći i e, suradnje s našim partnerima. U tom kontekstu jamčim da će e, prvi prioritet biti odgovarajuće praćenje korištenja sredstava. Hvala lijepa, gospođa Zaborska, u ime Pučana. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. U zajedničkoj deklaraciji o zajedničkom financiranju razvojne pomoći Europska komisija je odobrila da 20% proračunskih sredstava za DCI treba ići na osnovne društvene usluge i sekundarno obrazovanje. Ova horizontalna tema je iznimno bitna za naš odbor. Nedavno je tijekom strateškog dijaloga povjerenik Pibalks spomenuo 20% koje sam spomenula da su namjenjeni socijalnoj uključenosti i ljudskom razvoju. To je mnogo širi pojam. Gospodine Mimica, možete li nam pojasniti na koji način će se Europska komisija pobrinuti da tih 20% proračuna za instrument za razvojnu suradnju da će se iskoristiti za osnovne socijalne usluge i za obrazovanje kao što je predviđeno. Hvala vam lijepa na ovom pitanju. E, rasprava o samom sadržaju ovog cilja od 20% koji se odnosi na socijalne usluge. Zapravo je kontinuirana rasprava između komisije i parlamenta i ovog odbora. I ja zapravo ne bih želio da se ta rasprava i nadalje vodi. Od samog početka stajalište parlamenta bilo je potpuno jasno. 20% koji otpada na socijalne usluge e, mora značiti da su uključene osnovne socijalne usluge, a isto tako i srednjoškolsko obrazovanje. U tom kontekstu ovaj je cilj ostvariv u sklopu financijskog okvira. Iako taj cilj nije lak za ostvariti, ja ovdje mogu potvrditi da ću dati sve od sebe kako bismo uspješno riješili ovo pitanje i imali razvojna sredstva u iznosu od 20% koja će se odnositi na osnovne e, socijalne usluge i e, srednjoškolsko obrazovanje. Hvala lijepa. Gospodin Silva Pereira u ime socijalista. Senjor komisario, designado. Hvala lijepa. E, želio bih postaviti dva pitanja. E, prvo pitanje je možda malo neobično. E, zanima me e, koja vrsta povjerenika ćete vi biti? Ovdje puno govorimo o dosljednosti u politici. To je jako važno. Ukoliko razvojna politika treba biti uspješna. Može se dogoditi da postoje razno razne koordinacijske strukture u komisiji, međutim jako je važno da povjerenik bude politički snažan, da ima moć i da se može boriti u sklopu Europske komisije. Jeste li vi spremni za to da budete ta vrsta povjerenika? Moje drugo pitanje odnosi se na imigracijsku politiku i tu je e, jako važno pitanje dosljednosti politike. Europa može imati e, cjelovitu imigracijsku politiku ukoliko postoji politika suradnje sa zemljama porijekla moje bi pitanje bilo na koji način vaša razvojna politika može dati doprinos da imamo jedinstvenu integracijsku politiku koja uključuje i suradnju sa zemljama porijekla. Hvala lijepa. Ako govorimo o koordiniranom pristupu nove komisije e, kako je to predvidio budući predsjednik zapravo ne znači da će postojati neki hijerarhijski odnos podređenosti između povjerenika i budućeg predsjednika. To je zapravo jedan pothvat u sklopu kojeg svi mi možemo unijeti vlastite prioritete i onda raditi na njihovoj koordinaciji kako bismo ostvarili jedan usklađeni rezultat. Moj cilj je biti e, povjerenik e, političar, ne netko ko će samo prihvatiti nešto što je definirao netko drugi, bilo da se radi o predsjedniku ili drugim povjerenicima. Ja podržavam rasprave u sklopu kolegija, odnosno u sklopu projektnih timova koji će postojati u novoj komisiji. E, jedno od mojih najboljih E, iskustava e, je bilo kao povjerenika za zaštitu potrošača. Morao sam surađivati sa 12 drugih e, povjerenika i u vrlo ranoj fazi definiranja politika u drugom području morao sam raditi na tome da se uključe i aspekti zaštite potrošača. to je iskustvo koje će mi služiti kao podloga i stoga smatram da što se tiče razvojne politike da se tu doista radi o koordinaciji i suradnji. E, područje migracije jako je važno e, i tu može biti koristan pravi razvojni okvir. Kao prvo, e, što se tiče unutarnje imigracijske politike i politike prihvata Moramo osigurati da ona bude na razini na kojoj su jasno definirane zakonite migracije. A osim toga moramo nadograditi potencijale država članica kako bi izgradile izdržljive sustave i održiva gospodarstva i pomogle zemljama porijekla kako bi se osigurao povratak. Jedino na taj način možemo ostvariti ciljeve što se tiče razvojne politike u smislu smanjenja pritiska nezakonitih migracija. Zahvaljujem. U ime ECR-a e, gospodin Luke. Htio bih postaviti jedno pitanje koje se odnosi na zemlje srednje razine dohotka. U zadnjih 10-15 godina na cijelom svijetu e, smo vidjeli da dolazi do velikog gospodarskog rasta. Postoji cijeli niz zemalja e, koje više nisu e, tradicionalne zemlje u razvoju. Postoji ukupno 17 takvih zemalja koje dalje ne uživaju punu razvojnu pomoć. Europske unije njihovi zahtjevi sustavno se smanjuju. Međutim, i u tim zemljama i nadalje postoji e, veliko siromaštvo. 73% e, onih e, koji su siromašni na svijetu zapravo su u nekim zemljama klasificirani kao kategorije srednjeg dohotka. Ako te zemlje više nemaju pravo na bilateralnu razvojnu pomoć, na koji ćete način osigurati pomoć siromašnim skupinama u tim zemljama? E, s obzirom na ciljeve suzbijanja siromaštva, hoćemo li mi sad odustati od pomoći u tim zemljama ili ipak postoji mogućnost da im pomognemo? Hvala lijepa. E, kriteriji diferencijacije koji su predviđeni programom za pomoć e, zapravo su uveli i koncept e, kategorizacije zemalja niskog dohotka koje su sada postale zemlje srednjeg dohotka. Tako da onda više nemaju pravo na bilateralnu pomoć. Međutim, postoje određeni iznimni slučajevi gdje se ne uzimaju u obzir samo kriteriji rasta, e, postoje kriteriji osjetljivih e, krhkih zemalja, e, zemalja gdje je dalje potrebno ulagati u bolje upravljanje i gdje postoje nejednakosti unutar zemlje. Iznimno produženje valjanosti programa pomoći u suradnji sa Europskim parlamentom e, i nadalje su u toku za neke zemlje Latinske Amerike i neke druge zemlje. E, nije e, došlo do apsolutnog prekida. Pretpostavka je da te zemlje koje su ušle u višu kategoriju zapravo raspolažu većim sposobnostima da se same nose sa siromaštvom nego što je to slučaj sa najnerazvijenim zemljama ili zemljama niske razine dohotka. Naši programi usmjereni su na one korisnike gdje postoje najveće potrebe i gdje možemo ostvariti najveće promjene Ove zemlje koje su prešle u veću kategoriju, dakle zemlje srednje razine dohotka, imaju pravo na regionalne programe i e, pomoć iz tematskih programa. E, to su programi razvoja demokracije i zaštite ljudskih prava. Osim toga, postoje novi instrumenti partnerstva temeljem kojih gradimo različite vrste odnosa odnosno partnerske odnosa, odnose sa novim donatorskim zemljama. Hvala lijepa, gospodin Hvala predsjedateljice da se vratim na pitanje upravljanja u razvojnoj politici. Uskoro će se održati velike međunarodne konferencije, posebno za razdoblje nakon 2015. Mi smo od početka branili stajalište da Evropska unija a to je čini najvećim donatorom u svijetu, mora biti ambiciozna u svojim ciljevima. Zanima me tko tu zapravo vodi igru unutar komisije. Jeste li vi taj koji e, vodi igru na međunarodnim sastancima? Mi želimo da s vama razvojna politika Europske unije ima lice i naličje unutar i izvan Europske unije. Dakle, to je moje pitanje i moja bojazan. Možete li mi pružiti neka jamstva u vezi s time? Thank you, thank you. Hvala lijepa. Koncept razvojne politike koja je usmjerena prema iskorjenjivanju siromaštva u uključivom i održivom kontekstu zapravo sa sobom nosi cijeli niz pitanja što se tiče organiziranja e, svih aktivnosti i definiranja okvira unutar Europske unije, e, drugim riječima što se tiče odnosa između komisije i država članica. Što se tiče komisije, već sam spomenuo da bih želio zadržati tu vodeću ulogu što se tiče koordinacije pomoći donatora od strane država članica. E, e, ne samo što se tiče e, ostvarenja ovih ciljeva od 0,7% kada govorimo o BND-u. Tu je važno uzeti u obzir i konkretne programe, odnosno poboljšati zajedničku izradu programa sa državama članicama. Kada govorimo o politici komisije općenito, usklađenost razvojne politike u prvom je planu kada govorimo o sredstvima za provedbu održivih razvojnih ciljeva. To je područje gdje jedan povjerenik, povjerenik za razvoj e, ili e, uprava za razvoj u komisiji e, ne može biti jedini subjekt. Ovdje je važna uloga koordinatora ne samo u odnosu na e, tim i službe za vanjsko djelovanje, nego je tu važno uključiti i druge povjerenike za okoliš, energetiku, klimatske promjene, poljoprivredu. To je nešto što opravdava ovaj pristup kojim je potrebno osigurati bolju koordinaciju i usklađenost razvojnih politika. Hvala lijepa. Sanchez Caldente, izvolite. Hvala vam. Gospodine Mimica, e, postoji velika boazan o programu e, kombiniranja bespovratnih sredstava i ostalih e, izvora financiranja. Vi ste se obvezali da ćete unaprijediti i sudjelovanje Europskog parlamenta u nadzoru takvih kombiniranih programa no bojim se da komisija neće biti dovoljno transparentna i ne pruža nam e, dovoljno podataka o različitim projektima kombiniranja više e, izvora financiranja. Što smatrate, kako bi se trebalo izvještavati parlamentu i u čemu će se naglašavati, dakle, koji će biti prioriteti kako bi parlament mogao procijeniti doprinos e, ciljevima razvoju, do, učinak, te utjecaj na zaštitu okoliša te na civilno društvo. Thank you very much indeed. Blending is... Hvala vam. Blending, to jest kombinacija bespovratnih sredstava i e, različitih izvora financiranja, je samo jedna od opcija za e, povećanje financijskih kapaciteta donatora uz ostale, e, uz službene oblike razvojne pomoći. Nije naš cilj samo nadoknaditi ili dovesti više ovakvih mehanizama kako bismo nadoknadili očiti nedostatak službenih sredstava. No čini mi se da kombiniranje službene pomoći, to jest bespovratnih sredstava i kredita financijskih e, institucija ili privatnih banaka, da su takve kombinacije potrebne kada Europska eh, unija nije u stanju prikupiti dovoljno sredstva, sredstva koja su potrebna. Tako da mogućnost eh, ovih kapaciteta prelazi, dakle 25 puta je veća. Dakle, ovdje ne govorimo samo o podržavanju bank bankarskih profita jer želimo da novac iz banaka se usmjeri u projekte razvoja kroz kamatne stope ili kroz uvjete koji će biti na najnižim mogućim razinama. To traži i u potpunosti se slažem s vama, to traži vrlo strogi postupak praćenja i ja sam spreman još više surađivati i razgovarati s ovim odborom da vidimo na koji način možemo unaprijediti parlamentarni nadzor ovih e, novih mehanizama. Eto, na pola smo pitanja i sljedeća je e, gospođa Sargentini. Hvala vam. Mm, da čujemo nešto više o društveno odgovornom poslovanju. Ovaj parlament se mora baviti e, prijedlogom Europske e, komisije o konfliktnim mineralima koje je pripremio e, povjerenik za trgovinu. Ovdje govorimo o dobrovoljnoj schemi. Moje pitanje za vas je na koji način ćete osigurati da taj prijedlog doista ima učinka na terenu da pozitivno promijeni situaciji u rudarstvu te da pomogne unaprijediti situaciju u zemljama poput Demokratske republike Kongo. Sudjelovanje opće uprave Devko i e, opće uprave za razvoj doista nije bilo na odgovarajućoj razini i još uvijek nismo dobili konkretan prijedlog o pratećim mjerama i ja doista želim da se vi uključite. Na koji način ćete se uključiti i učiniti da to profunkcionira kako treba? Shvaćam da je važno povući jasnu liniju između pomaganja i um, pružanja više resursa zemljama u razvoju od to jest između financiranja ilegalnih e, vojnih skupina, terorističkih skupina, pobunjeničkih skupina. I u tom kontekstu konfliktni minerali su važan dio takvog pristupa. Komisija je predložila dobrovoljnu schemu sa dakle, samostalnoj certifikaciji i regulaciji e, tvrtki koje uvoze takve minerale. To je sada e, na vijeću i u parlamentu. Postoji i odredba da nakon tri godine od stupanja na snagu te dobrovoljne scheme da će Europska komisija revidirati da li takav pristup, takav dobrovoljni pristup daje učinak koji smo željeli postići. Sada bih dao priliku ovom pristupu da vidimo na koji način će se to razvijati, te da nakon toga vidimo da li to zaista funkcionira. Osim toga, smatram da su nam potrebne dodatne mjere e, kako bismo veće tvrtke uključili u tu dobrovoljnu schemu. Nadalje planiramo vrlo detaljnu, detaljnu proceduru za praćenje koja neće čekati e, treću godinu od stupanja na snagu ove dobrovoljne scheme, već će konstantno pratiti e, ove procese u okviru ovog pristupa. Hvala vam, a sada gospodin Gil u ime FDD-a. Migracija je definitivno jedna od najvažnijih, eh, jedno od najvažnijih pitanja u svijetu. Naše, kolege u južnim europskim zemljama, poput eh, Malte, jednostavno imaju jako puno problema sa migracijom u mojoj zemlji. Eh, glasači nisu nikad bili zabrinutiji. zabrinuti. Europska unija bi trebala stvoriti faktore i potaknuti razvoj u zemljama kako ljudi ne bi napuštali te zemlje. 2008. Europska unija je priznala da trgovinski sporazumi omogućuju vađenje afričkih minerala, sjeću afričkih drva, ribolov u afričkim oceanima te eksploatiraju afričke resurse. Gospodin Juncker je u svojem pismu, koje je bilo namijenjeno vama, pozvao na novi početak. Prihvaćate li da evropske politike u Africi, da su te politike uništile gospodarstvo i da zbog toga mnogi ljudi napuštaju svoje zemlje i da Afrika zaslužuje novi početak, novi pristup, poštenu trgovinu i konkretnu relevantnu pomoć. Thank Hvala vam. Ne bih se vaš složio s vašim opisom europske uloge i e, učinka europskih politika u Africi. Ono što mi doista, ono što mi zapravo radimo u Africi je, je razvoj partnerstva. Partnerstva koje se brine za resurse, i partnerstva koje bi htjelo da oni bolje iskorištavaju svoje resurse, a ne evropske tvrtke. Naravno, postoje i povijesni, a i neki um, davni primjeri koji idu u prilog vašem opisu europskih politika i razloga zašto u Europu dolazi toliko imigranata iz eh, Afrike. no tek 20% afričkih e, imigranata ide u Europu, 80% Afrikanaca koji migriraju ostaje ili u, e, dakle, u svojoj zemlji ili u, na, u Africi, u nekoj drugoj zemlji u Africi. Stoga ne bih baš rekao, ne bih to rekao baš kao i vi, no mislim da moja uloga nije da gradimo uh, zidove na granicama Europske unije, već da srušimo granice između afričkih zemalja, srušimo zidove koje njima, koje njih sprečavaju da izgrade svoje gospodarstvo i unaprijede gospodarske i socijalne uvjete koji zapravo sada i uzrokuju e, iseljavanje jer to nije izbor samih iseljenika. Tako da u tom kontekstu namjeravam raditi sa kolegom povjerenikom za migraciju, ne bismo li unaprijedili kontekst zakonite migracije i kako bismo unaprijedili gospodarske i društvene uvjete u e, Africi. Hvala vam gospodine Mimica. Molim svih samo da pripaze na e, vrijeme. Gospodine Mimica, imate uglavnom dvije minute. A, sada gospodin Salvini od iz nezavisnih. Hvala vam. S obzirom na nezaposlenost koja postoji u Europi prije nego što ćemo razgovarati o e, migracijama, mislim da bi trebalo se pobrinuti za e, nezaposlene, za naše nezaposleno ali slažem se s vama da im da, dakle, trebamo mm, pomoći im kod kuće, umjesto da trošimo novac na operacije poput Mare Nostrum ili Frontex, bolje da pomažemo afričkim zemljama. No, na koji način e, mislite provjeriti da li mi doista pomažemo tim osobama? Tu se poneprije odnos razgovaram, govorim o sporazumu s Marokom o razmjeni povrća i voća. Dakle, ja mislim da na taj način ne pomažemo e, malim marokanskim proizvođačima zato što na taj način jednostavno dajemo više novaca velikim europskim tvrtkama koje tamo uzgajaju te proizvode. Tako da ne bih htio da istovremeno e, na ovaj način zapravo štetimo malim proizvođačima. Thank you. Thank you very much. All our development e, responses and development actions are Naše razvojne mjere su doista usmjerene na pomoć gospodarskom i socijalnom razvoju zemlje koja prima tu pomoć. Tako da, na primjer, kad govorimo o ribolovnim sporazumima, moram reći da smo napravili dramatične promjene u našoj zajedničkoj ribarstvenoj politici. Od toga da smo omogućili europskoj floti da dakle lovi ribu u zemljama u razvoju do koncepta dakle da takva politika mora pomoći razvoju um, obalnih područja i pomoći uh, lokalnim ribarama te pomoći održivi razvoj te zemlje isto vrijedi i za našu i za naš sveobuhvatni pristup Eh, uključivanja privatnog sektora u eh, naš okvirni razvoj. Naši ciljevi, naši programi, naše operativne mjere ne financiraju, ne pružaju podršku, ne pomažu velikim europskim tvrtkama. Europske tvrtke ne dobivaju, nemaju nikakve koristi iz razvojnih politika i mi ne želimo da naše e, razvojne politike koriste europskim tvrtkama, velikim europskim tvrtkama i u njihovim e, poslovanjima u zemljama u razvoju. Ono što mi želimo jest da takve tvrtke pomognu zemljama u razvoju. Da se više radi sa malim poduzećima, sa ribarima, e, sa manjim proizvođačima općenito, općenita u zemljama u razvoju. U redu, hvala vam. A sada gospodin Venta. Hvala vam. Kad govorimo o trgovini minerala, tu se uvijek je bilo jako velika, velika je bila uloga u ulogu ulozi u Afganistanu, Kolumbiji i tako dalje. Trgovina ovim mineralima, tu se dakle time se financira i korupcija i kršenje ljudskih prava i tako dalje. A nemojmo zaboraviti i europske tvrtke sudjeluju u takvim poslovima. Europska komisija je u ožujku ove godine predstavila zakonodavni e, nacrt koji jasno ukazuje na vezu između određenih minerala i financiranja sukoba. Što mislite, na koji način bi Europska unija trebala postupiti da bude odgovorno, na koji način odgovorno upravljati takvim mineralima, na primjer proizvodi certifikacije? i na koji način se može jamčiti kontrola ovog zakonodavnog e, nacrta i kontrolirati odgovornost koja je predviđena od strane tvrtki. Kad govorimo o korupciji, o pranju novca, o ostalim oblicima zlouporabe e, sredstava za razvojnu pomoć u zemljama u razvoju ili njihovih resursa koja mogu biti, e, koji mogu biti usmjereni u razvoj. To je jako važan dio svih naših aktivnosti, jer naravno radimo na sprečavanju takvog ponašanja i takvih slučajeva korupcija. Vodimo politički dijalog sa zemljama, imamo druge oblike interakcije. No, osim toga, trgovina mora biti održivija i moramo potpomognuti trgovinu s, s tim zemljama kad bi, kako bi one mogle iskoristiti svoje resurse za vlastiti razvoj. I moramo presjeći vezu između nezakonitog korištenja financijskih sredstava koje dolaze iz trgovine ili nezakonite trgovine mineralima, drva, um, dijamanata i ostalih prirodnih resursa. Tako da imamo brojne inicijative, imamo čitav niz programa za politički dijalog i programa za praćenje. Kad govorimo o praćenju e, učinkovitosti tih programa i nastavit ćemo e, na taj način raditi i u budućnosti. Koncentrirat ćemo se na praćenje i sprječavanje nezakonitih aktivnosti od strane e, nezakonitih skupina. Hvala vam. Sada gospođa Šlajn u ime socijalista i demokrata. Hvala vam. Porezna utaja, izbjegavanje plaćanja poreza te tajnost bankovnih podataka su globalni problemi i takvih moramo e, smatrati. E, sve to znatno utječe na e, zemlje u razvoju zbog toga što se gubi ogroman dio sredstava, a multinacionalne tvrtke na taj način ne plaćaju poreze i ne pomagu državama u kojima posluju. No, taj bi porez koji se ne plaća bio znatan izvor prihoda za zemlje u razvoju. Što mislite, na koji način ćete vi raditi kako biste riješili te probleme? Osim toga, većina razvijenih zemalja je isključena iz pregovora i kad govorimo o um, konferenciji koja će se održati sljedeće godine, Dakle, sve zemlje, uključujući i zemlje u razvoju i one sa niskim dohodkom, bi trebale sudjelovati ravnopravno u pregovorima o poreznoj politici na svjetskoj razini. Hvala vam. U potpunosti se slažem e, sa, e, s ovime što dakle s ovime što ste rekli o važnosti e, suzbijanja poreznih utaja i izbjegavanja plaćanja poreza u e, zemljama u razvoju. te su teme naravno jednako važne i u Europi. Kad govorimo o potencijalu zemalja u razvoju, da zemlje u razvoju budu pravi partneri i da razviju vlastite interne kapacitete za financiranje e, razvojnih ciljeva, ja sam naravno za da se na međunarodnoj razini, na razini UN-a, prihvati jednaki pristup i da se zemljama u razvoju da prilika da budu e, ravnopravni partner u pregovorima i u razgovorima o tome kako izgraditi e, mehanizam e, za suzbijanje utaje poreza u svijetu. Isto tako vidim da naši programi kojima pomažemo e, izgradnju e, kapaciteta u zemljama u razvoju da se moraju više koncentrirati upravo na pitanja utaje poreza na naše, i naše praćenje tih procesa mora biti dio konkretnih aktivnosti ali i dio zajedničke politike o dijalogu te dio konkretnih mjera koje će biti uključene u programe izgradnje kapaciteta koje mi nudimo zemljama u razvoju. Thank e Hvala vam, sada gospodin Luka iz ECR-a. Vas su doista zaposlili večeras. Imao bih dva pitanja o e, političkim područjima gdje eventualno politika Europske unije uzrokuje štetu. Prvo pitanje odnosi se na e, trgovinske mjere u odnosu na pružanje zaštite. Drugo pitanje što se tiče poljoprivrednog tržišta u sklopu slobodne trgovine, smatrate li da se trebaju otvoriti? Drugo pitanje odnosi se na e, djelovanje Europske investicijske banke koja ima veliko područje djelovanja što se tiče razvoja. Smatrate li da je dobro da Europska investicijska banka daje kredite e, zemljama u razvoju ili se eventualno bojite da se time sprečava razvoj e, financijske infrastrukture u vlastitoj e, zemlji, a zbog djelovanja Europske investicijske banke. Hvala na pitanju. Kada je riječ o slobodno trgovinskim aranžmanima, odnosno mehanizmima e, za pristup tržištu zemalja u razvoju, dakle europskom tržištu. Mi imamo unilateralne kvote. Naime, to nije bilo u skladu sa svjetskom trgovinskom organizacijom, tako da smo morali ići na bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini kojima bi se u potpunosti otvorila europska tržišta za proizvode razvojnih zemalja i obrnuto. Dakle, njihova tržišta bi se otvorila za europske proizvode. Taj proces je u tijeku. Mi uvijek poštujemo jedan pristup koji nije u potpunosti simetričan, tako da se europska tržišta otvaraju bez kvota, bez tarifa u ranoj fazi sporazuma i onda u zemljama u razvoju postoji duže prijelazno razdoblje prilagodbe na sustav bez carina. Moramo nastaviti ići tim putem, međutim treba ugraditi razvojnu dimenziju u E, sporazum o slobodnoj trgovini kao i sporazum o partnerstvu e, koje, o kojima pregovaramo sa regionalnim područjima u Africi. Što se tiče Europske investicijske banke, slažem se da se njih treba zadržati kada je riječ o kreditiranju zemljama u razvoju. Međutim, to su investicijske banke i to treba imati na umu, ne razvojne banke, tako da treba pronaći odgovarajuće modalitete i odgovarajuće projekte na kojima se one mogu angažirati u zemljama u razvoju. Hvala. Kolegica Pagaza Ortundua, klub zastupnika ALDE. Hvala vam i dobrodošli gospodine Mimice. Jedna od povjerenica koja sada odlazi je rekla 2010. da je sigurnost kooperanata najugriženija do sada, a 2013. imamo najveći broj smrti humanitarnih radnika. Imamo 109 smrti u cijelom svijetu, u Gazi, u Sierra Leoneu, u Liberiju, Pakistanu i tako dalje. I tu naravno nije, to se nije dogodilo samo zbog slučaja ebole. Dakle, humanitarna situacija se pogoršala i dakle kombinacija svih tih faktora povećava i rizik svih tih naših radnika. Različite međunarodne organizacije traže e, veću zaštitu u politikama financiranja Europske unije. Tako da molim vas govorite o učinkovitosti i o transparentnosti i govorite o pozitivnim e, normama za rješavanje ovih problema. Koje ćete mjere pokrenuti kako biste reformirali sigurnost radnika u pogođenim područjima. Thank you. Thank you very much. Hvala. Zahvaljujem na pitanju. U potpunosti se slažem da je sigurnost humanitarnih djelatnika, bilo da se bave humanitarnom pomoći ili pružanjem zdravstvene skrbi, nešto što mora biti vrlo visoko na ljestvici prioriteta kada govorimo o operativnim kriterijima u programiranju i kod pružanja pomoći zemljama u razvoju. Do sada su agencije naručitelji, bilo da je riječ o nevladinim udrugama, lokalnoj zajednici ili agencijama država članica, vodile računa o planovima u slučaju izvanrednih situacija. U opisu posla i općim smjernicama Europske unije navode se osnovni kriteriji kada je riječ o sigurnosnim mjerama koje treba poštivati u provođenju operacija. Mi također financiramo troškove operacija evakuacije nevladinih udruga ili drugih aktera koji sudjeluju u konkretnim programima. Ja ću se odlučno posvetiti povećanju operativne sposobnosti bilo nevladinih udruga, lokalne zajednice ili vladinih agencija. Dakle, što se tiče njihove sposobnosti nošenja s rizikom i mi smo spremni proučiti ta pitanja i u kontekstu financiranja i koordinacije donatorske pomoći. Hvala. Kolega Krisogonos iz kluba zastupnika GUE. Gospodin sjedi iza vas. Hvala. Gospodine Milnica. Prosječni dnevni dohodak jednog postupka, postotka stanovništva navodno iznosi jednako kao i dohodak najsiromašnijih 57%. Dakle, imamo mali postotak ljudi s mnogo novca i imamo na tisuće ljudi koji žive s manje od jednog eura dnevno i tu su i neke države članice Europske unije, a to je posljedica politika e, koje su im nametnute uz pomoć Europske komisije. Mi bismo u Europskoj uniji trebali biti solidarni jedni s drugima. Koje ćete vi mjere poduzeti kao povjerenik kako razvojna politika i vanjsko djelovanje Europske unije mogu osigurati bolju raspodjelu bogatstva u svijetu? Yes, indeed. Uh, da, u pravu ste univerzalna priroda ciljeva održivog razvoja podrazumijeva da je naš cilj nositi se, smanjiti i iskorijeniti siromaštvo u jednakoj mjeri u zemljama u razvoju kao i unutar Europske unije. Prema tome taj univerzalni pristup trebao bi nam pomoći i u razradi solidarne dimenzije naše politike, to je naša obveza i temeljem odredbi ugovora koje uređuju opću razvojnu politiku kojom se komisija rukovodi. Ja ću se u svojim nastojanjima baviti punom provedbom postojećih akata, a to znači postignutog konsenzusa oko razvojnih ciljeva i programa za promjene. Tu smo već utvrdili jasne kriterije. Naša pomoć mora biti diferencirana, što znači da ne treba ići u zemlje koje su prešle u višu kategoriju dohotka i imaju odgovarajuću sposobnost da rade na smanjenju siromaštva kod kuće, te ćemo usmjeriti pomoć na ograničen broj sektora i na najsiromašnije zemlje. Dakle, one zemlje gdje se mogu postići stvarne promjene. U tom smislu će se naše aktivnosti usmjeriti na ona područja gdje je uistinu moguće iskorijeniti siromaštvo i tamo gdje ono ima najteži oblik. Kolegica Hautala u ime zelenih. Hvala. Slušajući ovaj dijalog o migracijama i razvoju, još uvijek sam zabrinuta jer sjećam se, odnosno prisjećam se ovog pisma gospodina Junkera, gdje vam je povjerio zadaću da radite na smanjenju nezakonitih migracijskih tokova. To ne može biti način da se troši novac iz službene pomoći za razvoj. Zanima me, možete li mi jasno reći da ili ne. Hoćete li se, možete li reći da nećete trošiti novac iz službene pomoći za razvoj za suzbijanje nezakonitih migracijskih tokova. Imam vrlo malo vremena. Malo je toga rečeno o ulozi žena u razvoju. Kako ćete se u praksi pobrinuti da se to uzme u obzir u našem programu za razvoj? Što se tiče razvojne politike i suradnje, ona može pomoći u suzbijanju nezakonitih migracijskih tokova, dakle u smanjivanju pritiska od migracija u Europi i to kroz izgradnju društava i gospodarstava koja će biti uključiva i koja će pogodovati tome da migranti ostanu u svojoj zemlji i tamo daju doprinos razvoju. Moja koncepcija se temelji na tome da aktivnosti iz pomoći za razvoj i novac koji iz toga proizlazi ne treba usmjeriti na izgradnju zidova u Europi E, kako bi se spriječile nezakonite migracije. Ranije sam e, pokušao objasniti da bi trebalo rušiti zidove u zemlji podrijetla e, koje im sprečavaju da se uključe u društveni i gospodarski život kod kuće. Dakle, najbolji doprinos razvojne politike ne bi bio u tome da se na financijski ili neki drugi način podupiru mjere sprečavanja nezakonitih migracijskih tokova. E, dakle, doprinos razvojne politike bio bi da se radi zajedničkim snagama na politikama migracije, na politici prihvata u Europskoj uniji i na taj način bismo imali pristup koji se temelji na dva aspekta. Da se gradi sposobnost u državama članicama, da se spriječi dolazak imigranata i da se izgrade mogućnosti za e, zakonite migracije. Nemam više vremena imat ćete još pet minuta na kraju. Ako propustite neko pitanje, imat ćete još pet minuta na kraju. Gospodin Gil iz EFTDA. Hvala. Mnogi kažu da sporazum o ekonomskom partnerstvu koje Evropska unija potpisuje sa siromašnim zemljama predstavljaju zapravo ekonomski pritisak. Čak e, i nevladine udruge koje financira Evropska unija tvrde da su ti sporazumi neuravnoteženi, omogućuju e, dumping i uništavanje lokalnih tržišta lokalno stanovništvo nema pristup e, na tržištu Europske unije za proizvode koje proizvode i prodaju, ali mogu prodavati proizvode koje ne proizvode i koje ne mogu proizvoditi kao što su komponente za satelite i proizvodi visoke tehnologije. Oxfam tvrdi da prema tim sporazumima poljoprivrednici u velikom broju najsiromašnijih zemalja se stavlja u neravnopravan položaj sa učinkovitim proizvođačima iz Europske unije koji primaju subvencije. Možete li nešto reći kada je riječ o nepoštenim e, aspektima takvih sporazuma? Hvala. Sporazumi o ekonomskom partnerstvu se pregovaraju temeljem mandata koji je donesen na koordinaciji povjerenika. Povjerenik za trgovinu je predvodio pregovorima. Što se tiče mog doprinosa tome, u razdoblju e, predamnom, dakle, moj doprinos će biti da ugradim razvojnu dimenziju u navedene sporazume. Nije dovoljno pregovarati i dogovoriti uvjete što većeg pristupa europskom tržištu za proizvode koji su proizvedeni u zemljama u razvoju, moramo također biti svjesni činjenice da određen broj proizvoda koje da je, naime, da su proizvodi koji oni mogu izvesti ograničeni ili zato što nemaju kapacitet za proizvodnju ili zato što ne mogu ispuniti tehničke, veterinarske ili sanitarne norme e, koje se traže na tržištu Europske unije. A to se neće narušiti sporazumima o ekonomskom partnerstvu. U tom smislu smatram da treba postojati bolja veza između trgovine i razvoja u sporazumima o slobodnoj trgovini, dakle u sporazumima o ekonomskom partnerstvu. Još uvijek nismo u fazi da smo dovršili pregovore, još postoji niz regija i zemalja koje trebaju dovršiti pregovore i ja namjeravam u tome e, u tom smislu koordinirati radom. Kolegica Beceril. Hvala vam. Gospodine Mimica, želim vam dobrodošlicu. Ako razmišljamo da u budućnosti da će se svi morati uključiti u e, održivi razvoj, privatni sektor ima vrlo važnu ulogu i moramo ga podsjećati da se mora boriti protiv, da se moramo boriti protiv siromaštva, raditi na unapređenju ljudskih prava i unapređenju gospodarske situacije u tim zemljama. Zanima me kako će komisija raditi e, na poticanju suradnje privatnog sektora i zemalja u razvoju i koje političke mjere će se poduzeti kako bi se uključila, uključili privatni sektor i mala i srednja poduzeća u unapređenje života tamo gdje posluju, te e, dakle da unaprijede životne uvjete, te da osnaže žene. Te još jedno pitanje o migraciji. Zanima me kako ćete rješavati taj problem još od samog korijena, kako bi se zaustavio masovni egzondus koji se događa zbog siromaštva, korupcije i naravno zbog terorizma. Hvala vam. Thank Hvala. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, istinu sada mogu ponoviti ili sažeti dio odgovora na pitanje o migracijskoj politici. Ukratko, opći kontekst i utjecaj europske razvojne politike, posebno politike u okviru programa za promjene i ciljeva održivog razvoja, bavit će se unutarnjom društvenom, ekonomskom i ekološkom situacijom u zemljama u razvoju i to e, kako bi se spriječile migracije iz tih zemalja. To bi bio doprinos politike održivog razvoja koja se može dovesti u vezu s pitanjem migracija. Da se sada vratim na vaše prvo pitanje, a to je bilo vaše prvo pitanje, prvi dio pitanja Pitanje je bilo o privatnom sektoru. Da. Pokušao sam objasniti da je uloga i angažman privatnog sektora za nas važan u općem okviru za razvoj. Oni financiraju aktivnosti razvoja, dakle evropski privatni sektor eh, koji dolazi u zemlje u razvoju Imamo, dakle, to je s jedne strane i isto tako privatni sektor u zemljama u razvoju s druge strane. Mi e, ćemo podržavati aktivnosti privatnog sektora pod uvjetom da oni poštuju ciljeve i koncepciju održivog razvoja, kao i programe koje mi imamo ukoliko im mogu dati doprinos. Hvala. Gospodin Frunzulika iz Kluba zastupnika socijalista i demokrata. Um, Hvala lijepa. Gospodine Mimica, um, moje pitanje prije se odnosi na klimatske promjene, a to je nešto što utječe na sve nas, bez obzira na to gdje živimo i gdje se nalazimo. 2015. godina bit će jako važna godina u borbi protiv klimatskih promjena. Definirat će se održivi e, ciljevi koji će zamijeniti milenijske ciljeve i donijet će se novi e, globalni ugovor o sprječavanju klimatskih promjena ova dva procesa međusobno su tjesno povezana, posebno u onim najosjetljivijim područjima. Čini se međutim da u, nove novoj komisiji poveznica između klimatskih promjena i održivog razvoja nije istaknuta. Primjerice u dopisu Eh, budućeg eh, povjerenika što se tiče eh, zaštite okoliša i klimatskih promjena ne spominje se ovaj aspekt. Na koji način ćete povezati razvojnu politiku sa klimatskim promjenama i dati joj dovoljnu pozornost s obzirom na pregovore o održivim razvojnim ciljevima i kako ćete osigurati potrebna sredstva za borbu E, protiv e, klimatskih promjena s obzirom na to da već postoje vrlo ograničena sredstva kada govorimo o razvojnim ciljevima. Zahvaljujem. Bez obzira na to što je napisano ili nije napisano u e, dopisima koje nam je e, poslao budući predsjednik, e, poveznica između sprečavanja klimatskih promjena i razvojne politike uvijek postoji. Jer ako ne bude postojala suradnja između povjerenika za razvoj, povjerenika za zaštitu okoliša, nećemo i drugih e, neće postojati mogućnost da ostvarimo sve ciljeve. Mora postojati e, suradnja i koordinacija. Kada govorimo o razdoblju nakon 2015. i e, konferenciji o klimatskim promjenama, to su povezani procesi, a ne odvojeni koji bi išli u različitim smjerovima. U tom kontekstu doista moramo osnažiti e, jedinstveno europsko stajalište i oba procesa pregovaranja na oba ova područja. E, za to je potrebna ne samo koordinacija projektnih timova, i što se tiče službe za vanjsko djelovanje i onih e, koji rade na gospodarskim pitanjima ili pitanjima sprečavanja klimatskih promjena. Zapravo, mnogo nas mora sudjelovati u pregovaračkom timu i e, pripremiti pregovore za obje konferencije. U tom pogledu doista E, se veselim tome što ću surađivati s povjerenicima za energetiku, povjerenikom za klimatske promjene i drugim e, potpredsjednicima u sklopu aktivnosti koordinacije na ova dva važna politička područja. Zahvaljujem gospodin Luke zadnji put. E, želio bih postaviti još jedno pitanje koje se odnosi na uvjetovanost razvojne politike Europske unije, a o tome ste govorili. E, puno je pitanje postavljeno o temi migracija, posebice nezakonitih migracija. Smatrate li da je ispravno koristiti uvjetovanost razvojne e, pomoći na način da e, države e, korisnici pomoći poduzimaju aktivnosti kako bi e, spriječile i uništile mreže za krijumčarenje ljudi i isto tako kako biste osigurali odgovarajuće aktivnosti koje se trebaju poduzimati u zemljama kamo dolaze nezakoniti migranti i koji ih prihvaćaju iako ne postoji jasan dokaz o njihovom porijeklu niti njihove isprave. Hvala. E, migracijski tokovi, a posebice nezakoniti migracijski tokovi, e, zaslužuju jedan sveobuhvatan odgovor Europske unije, ali ne samo Europske unije. To je nešto što e, moramo promatrati na način da uzimamo u obzir i poziciju Europske unije E, tranzitne zemlje, zemlje podrijetla. U ovom trenutku postoje migracijski tokovi za koje zapravo ne možemo reći da postoje neke e, namjere u zemljama podrijetla niti politike koje bi tome e, vodile. To su zapravo reakcije na loše upravljanje u posrnulim državama koje su suočene sa financijskim poteškoćama. Međutim, svi ovi elementi zaštite ljudskih prava, dobro upravljanje i drugi sve je to uključeno u naš pristup koji se e, bazira na razvoju koji se temelji na pravima. Predvidjeli smo politike u kojima vodimo računa o ovim politikama i uzrocima migracija iz tih zemalja. Općenito govoreći, bilo bi mi drago kada bi postojale zajedničke aktivnosti koje bi objedinjavale i migracijske politike, sporazume o readmisiji sa tranzitnim zemljama i e, zemljama porijekla i to u mjeri koja će omogućiti uključivanje utjecaja naše razvojne pomoći na situaciju u zemljama porijekla. Hvala lijepa, gospodin Gurens Alde. Hvala. Koja bi trebala biti pozicija kulture u razvojnoj politici prema vašem mišljenju? Neki će možda tvrditi da je kultura nešto što je zanemareno u ciljevima održivog razvoja. Međutim, ja nisam među njima. Zapravo kada govorimo o socijalnoj održivosti, to izlazi iz okvira pruženja osnovnih socijalnih usluga. E, to je sastavni dio naših aktivnosti u sklopu zdravstvene zaštite, međutim kada govorimo o široj održivosti, Socijalna održivost uključuje zapravo sve što se odnosi na socijalni razvoj, a to uključuje i ljudska prava, prava na kulturu, razvoj kulture u zemljama u razvoju. Isto tako i prava manjina i njihove mogućnosti za razvoj vlastitog kulturnog i etničkog identiteta. U tom kontekstu ja ću biti među onima koji će uzeti u obzir i uključiti kulturni razvoj u procese za ostvarenje održivih razvojnih ciljeva. Zahvaljujem gospodin Koza iz Pučena, odnosno gospodin Koza. Hvala lijepa. Vi Znate da je za nas važna tema suradnje sa zemljama Afrike, Kariba i Pacifika. Postoji sporazum iz Kotonoua koji će uskoro prestati vrijediti i postavlja se pitanje što će biti nakon 2020. kada prestane vrijediti taj sporazum. Što ćete vi kao povjerenik učiniti kako bi došlo do produžetka E, primjene tog sporazuma. Sporazum iz Kotonova zapravo je vrlo dobar primjer dobro funkcioniranja partnerstva sjever-jug E, prestat će vrijediti 2020. Još imamo određeno vrijeme na raspolaganju, međutim e, mi moramo dovoljno rano krenuti s aktivnostima i razmišljati o razdoblju nakon 2020. Iz tog razloga ja ću već sljedeće godine, dakle dovoljno rano, pokrenuti širu raspravu i konzultacije koje će uključivati parlament i ovaj odbor – kako bismo definirali naš novi pristup e, razdoblju nakon 2020. nakon prestanka sporazuma iz Kotonoua. Ja sam već spomenuo tijekom uvodnog izlaganja da uopće ne postoji pitanje hoćemo li nastaviti suradnju sa zemljama AKP-a. Definitivno hoćemo i smatram da je to definitivno potrebno. E, Međutim, isto tako je potrebno izvršiti određene prilagodbe novoj situaciji. Trebali bismo eventualno ponovno promisliti temeljna načela naše suradnje sa tim zemljama i uzeti u obzir sve aspekte buduće suradnje, a potom definirati i razviti konkretne instrumente i programe za Afriku, za pojedine regije ili skupine zemalja unutar E, ove skupine afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja. E, to je moja prva reakcija. Međutim, konačni ishod javne rasprave je taj koji će definirati naš definitivni pristup na kojem ćemo onda raditi što se tiče suradnje sa zemljama AKP-a u razdoblju nakon 2020. Hvala lijepa, gospodin Dans, socijalisti. Hvala lijepa. Nadovezao bih se na ove reforme i razdoblje nakon prestanka sporazuma iz Kotonoua. E, govorili ste i o snaženju određenih aspekata. Spomenuo bih određene e, slabosti. E, mogućnost obustave potpore ukoliko dođe do povrede ljudskih prava. Međutim, to se pokazalo neadekvatnim eh, što se tiče povrede temeljnih ljudskih prava. Prošle godine eh, u Ugandi i Nigeriji eh, se razmatralo donošenje propisa protiv homoseksualaca, nije postojala adekvatna reakcija u Europskoj uniji. Smatrate li da u novom partnerstvu, odnosno sporazumu o partnerstvu, trebamo imati predviđene sankcije u slučaju povrede ljudskih prava? Drugo, na koji način kanite osnažiti ulogu Europske unije kao branitelje ljudskih prava i borca za e, ljudska prava s obzirom na e, povrede prava manjina i drugih skupina? I osim toga, E, na koji način ćete se boriti protiv diskriminacije u smislu članka 21. ugovora iz Lisabona? Hvala lijepa. Da, e, po mom mišljenju i što se tiče aktivnosti za razdoblje nakon 2020. ja ću se zalagati za to da i nadalje primjenjujemo pristup u kojem vodimo računa o ljudskim pravima. Smatram da to treba biti bitan element na kojem će se temeljiti naša suradnja sa zemljama AKP-a. U tom pogledu uvelike ću se osloniti na procjenu unutar već postojećih e, mehanizama uvjetovanosti i na politički dijalog e, koji se vodi sa zemljama AKP-a. Ja bih želio zadržati tu uvjetovanost e, i to kao jedan element u procesu koji će nam omogućiti rano reagiranje u slučaju nepoštivanja ljudskih prava. Spomenuli ste Ugandu i Nigeriju. To su dobri primjeri gdje je zapravo politički dijalog e, iznjedrio određeni doprinos e, tako da smo uvidjeli situaciju u kojima je došlo do povrede ljudskih prava u tim zemljama. Međutim, ja bih doista želio otvoriti široku raspravu, odnosno konzultacije i dijalog u sklopu ovog odbora kako bismo razgovarali i dogovarali, dogovorili najbolji mogući način za primjenu uvjetovanosti koja bi onda trebala biti učinkovita kako bi se spriječio negativni utjecaj e, kada dođe do povrede ljudskih prava kako bismo doista osigurali zaštitu ugroženih e, skupina. Hvala lijepa, gospodin Celer, e, Pučani. Hvala lijepa. Gospodine Memica, vi stupate na dužnost u jedno zanimljivo vrijeme. E, sljedeće godine definirat ćemo što je ostvareno u sklopu milenijskih ciljeva, a osim toga Europska unija to uzima u obzir na način da je proglasila 2015. godinom razvoja. Veliki je naglasak na tome. Možemo međutim konstatirati da mnogi od definiranih ciljeva su daleko od toga da bi bili ostvareni. Puno će toga trebati još napraviti. E, razvojna pomoć je zapravo pomoć za samo pomoć onima koji je trebaju i sami ste rekli da pomoć treba ići na one koji je trebaju. E, mi znamo da e, vrlo često u mnogim zemljama su ljudi, obični ljudi, oni kojima treba pomoć, a ne režimi niti administracija. Potrebno je osigurati zdravstvenu zaštitu, higijenu, e, dobru upravu, ali tamo također nastaje i civilno društvo. E, kanite li ugraditi e, takve programe u razvojnu politiku? S druge strane, razvojna pomoć je nešto na čemu rade države. Međutim, sami ste rekli da 70% europskih građana podržavaju razvojnu politiku i stoga smatram da trebamo uključiti i regionalnu politiku tako da to ne bude samo na centralnoj razini Europske unije, nego da to budu uključene i e, tijela regionalne i lokalne samouprave. Hvala lijepa na ovom pitanju. Kada govorimo o razvoju gradova, to je vrlo važan element održivog razvoja. Zapravo, e, pogrešna urbanizacija može ugroziti održiv razvoj I e, upravo zato smo mi u Europi uspjeli upravljati urbanizacijom uz pomoć jedinica lokalne i regionalne samouprave. I zato sada postoji potreba, osim toga i mogućnost e, za nas da prenesemo te programe i aktivnosti u zemlje u razvoju. Iz tog razloga ja ću se uvelike oslanjati na doprinos organizacija civilnog društva i računat ću na uključenje lokalnih vlasti u programe kako bi se osigurala održivost e, programa usmjerenih na urbanizaciju seoskih područja. Ondje je potrebno osigurati dobro upravljanje na lokalnoj razini jer lokalna razina i lokalne vlasti mogu uspješno dati doprinos kako bi se e, prevladali neki nedostaci na području upravljanja. Na lokalnoj razini eventualno možemo biti uspješniji sa nekim programima. Moj bi odgovor dakle bio da E, treba unaprijediti razvoj organizacija civilnog društva i isto tako je potrebno uključiti lokalne vlasti u samu provedbu programa u zemljama u razvoju. Hvala lijepa gospodin Malskoj u ime socijalista. Hvala. Gospodine Mimica, imam jedno pitanje vezano uz sporazum iz Kotonua. Ja sam treći koji postavljam ovo pitanje i drago mi je što ta tema izaziva veliki interes. Kako bismo varirali e, teme, naime, ovaj sporazum je možda najcjelovitniji i najcjelovitiji najkompleksniji sporazum te vrste. Vaš je zadatak zahtjevan, trebate ponovno ispregovarati ovaj sporazum o partnerstvu između sjevernih i južnih zemalja imam dva pitanja. Kao prvo, na koji način mislite ponovno uvesti neka pitanja na koja nisu e, dani odgovori 2010. Dakle, tu su problematika migracija, zatim e, fiskalno upravljanje, borba protiv poreznih oaza i osnaživanje klauzula koje se tiču ljudskih prava. To mi se čini iznimno važnim. Hvala. Yes, post Cotonou framework. Da, zoblje nakon je doista prioritet za mene. I bit će stvarni prioritet zato što moramo početi raditi na razvoju i na promišljanju najboljeg mogućeg okvira za budućnost u našim e, odnosima sa zemljama AKP-a i posebice sa zemljama iz Afrike. U tom svjetlu htio bih e, stupiti u kontakt e, sa eminentnim osobama iz Afrike koje već promišljaju o afričkom pristupu e, budućnosti i razdoblju nakon isteka sporazuma iz Kotonua. Htio bih i posjetiti e, i neke od e, afričkih čelnika i afričke zemlje, te susresti se sa predstavnicima Afričke unije. Tako ja vidim svoju pripremu za javnu raspravu koju sam već ranije spomenuo i htio bih je pokrenuti što je prije moguće početkom sljedeće godine. Očekujem e, brojne doprinose od različitih dionika i njihovi su nam doprinosi potrebni kako bismo finalizirali europski pristup za razdoblje nakon isteka sporazuma iz Kotonua. No, ono što sada vidim je da je jedan dio našeg pristupa i trebao bi ostati e, utemeljen na e, poštivanju ljudskih prava, na e, poreznom sustavu, izbjegavanju poreznih oaza i poreznih utaja. To je nešto što moramo uključiti na najbolji mogući način i u načela i u operativne mjere za razdoblje nakon isteka ugovora s Kotonua. Hvala vam gospodine Ponga, a sada, ne, sada je gospodin Ponga iz Pučana, iz gospodine Mimica, gospodin Ponga i vas. Hvala, gospodine Mimica. Partnerstvo koje veže prekomorske teritorije i zemlje s Europskom unijom obnovljen je krajem prošle godine. Produbljeni sporazum bolje odgovara na potrebe tih teritorija, međutim činjenica je da oni još uvijek ovise o Europskom fondu za razvoj, čija je namjera borba protiv krajnjeg siromaštva. I to je Europski parlament kritizirao u više navrata. Gospodine Mimica, za razdoblje od 2000, nakon 2020. E, naime, hoće li Europska komisija predložiti instrument namijenjen upravo tim zemljama i teritorijima koji će biti fleksibilniji i koji će biti sastavni dio proračuna Europske unije? Hvala. Thank you very much indeed. Uh, financing... Hvala vam. Financiranje prekomorskih eh, regija i teritorija. i o tome na koji način najbolje pokriti financijske potrebe, o tome se već eh, razgovara neko vrijeme. Sadašnja uredba je da će Europski fond za razvoj da će jedan dio tog fonda ići upravo e, u te zemlje. No, naravno, spreman sam nastaviti tu raspravu i to pogotovo imajući na umu e, fleksibilne financijske e, režime. Možda bismo trebali početi od jedne pozitivne činjenice, a to je da u 11. Europskom razvojnom fondu postotak e, financiranja za prekomorske e, zemlje i teritorije je poraslo za 12% i to je vrlo dobra polazna točka. U sadašnjim proračunskim ograničenjima EDF e bi trebao biti fleksibilniji za e, financiranje prekomorskih e, zemalja i njihovih potreba. No, ja možda ne bih čekao srednjeročnu analizu, e, već možda bismo mogli razgovarati o ovoj temi kada budemo započeli sa javnom raspravom o okviru za razdoblje nakon isteka sporazuma iz Kotonua. Hvala vam. A sada gospodin Lopes Aguilar u ime socijaliste demokrata. Hvala vam. Gospodine Mimica, čuli smo brojna pitanja o tome u kojima se ponavljalo da zemlje u razvoju mogu ostvariti razvoj samo kroz što veću isključivost, uz iskorjenjivanje siromaštva ako mogu najbolje iskoristiti svoje prirodne resurse i pomoć koje dobivaju. no, isto tako znamo da se suočavaju sa ozbiljnom korupcijom i neodgovornosti svojih čelnika i gube, oko, gube ogromne svote novca a malverzacije vode i do zloupotrambe e, prirodnih sredstava i do e, pranja novca. Zanima me koje mjere komisija može poduzeti kako bi zajamčala da pomoć Europske unije doista služi onim ciljevima kojima je namijenjena. U kontekstu direktive pranja novca Slažete li se da bi 28 zemalja članica trebalo stvoriti centralni registar korisnika kako bi te informacije bile dostupne javnosti? I druga stvar, dakle, možete li e, zakonodavstvo koje je predloženo o e, mineralima iz područja pogođenih sukobom i prisiliti tvrtke da ne da imaju dobrovoljne scheme i dobrovoljno certificiranje kao što se sada događa u SAD-u, nego da to izvještavanje bude obavezno. Da, hvala vam. Borba protiv siromaštva, protiv eh, pranja novca i svih ostalih oblika zlouporabe sredstava iz razvojne pomoći te isto tako zlouporaba prirodnih resurse. Sve su to bitni elementi europske razvojne politike. Ja dolazim iz Hrvatske. Hrvatska je prošla proces izgradnje e, vladavine prava, izgradnje demokratskog društva, te borba protiv korupcije i borbe za učinkovitije pravosuđe za vrijeme e, pregovora sa Europskom unijom, pregovora o pristupanju. I ono što sam uvijek govorio je da je prava ljepota proširenja i članstva u Europskoj uniji e, reforme, znatne reforme. Tako da u tom kontekstu možemo to iskustvo proširenja iskoristiti i na zemlje u razvoju. Kad govorimo o borbi protiv korupcije, protiv e, neučinkovitog sudstva i ili pranja novca. Postoje konkretne mjere koje možemo uključiti u programe izgradnje kapaciteta, u programe e, praćenja, u naše revizije, a i e, u postupke parlamentarnog nadzora u, na primjer, odboru za proračune. Što se tiče pranja novca i javnog registra, da, ja sam definitivno za takav registar i za da takav registar bude e, javno dostupan. A što se tiče e, minerala iz područja pogođenih sukobom i dobrovoljnih ili prisilnih schema, e, sada bih rekao ne, ne u ovom trenutku, već sam o tome govorio, dajmo najprije šansu dobrovoljnoj schemi. Hvala vama, sad gospodin Preda iz Pučana. Hvala, gospodine Mimica. Postavili su vam kolege velik broj pitanja o vašim odlukama. Ja bih e, htio da nešto kažemo o tome što se događalo u razvojnoj politici u posljednjih pet godina. To nije zrela politika. I što biste bili učinili drugačije od sadašnjeg povjerenika, koji su bile najslabiji trenuci u tih pet godina i pokušajte se staviti na mjesto nas u odboru za razvoj. Što biste vi osobno bili učinili kao član našeg odbora za razvoj? Hvala. Ako gledam unatrag, ne samo prije pet godina, već i općenito u uključenju, u sudjelovanju Europske unije u programe razvoja, Moram reći da milenijski ciljevi, onako kako su bili definirani i provedeni, doista su se koncentrirali na gospodarski razvoj, na gospodarsku održivost e, zemlje u razvoju. Stoga u takvom kontekstu naš sveobuhvatni pristup e, razvojne politici je bio više orijentiran na službenu razvojnu pomoć i na donatore Dakle, donatori su pružali pomoć zemljama primateljicama. E sada, pred nama je potpuna promjena paradigme. Dakle, više nemamo milenijske razvojne ciljeve, već održive razvojne ciljeve. I mislim da ovdje nije samo riječ o formalnom usvajanju novog seta pravila. Ovdje, mislim da ovaj puta govorimo o potpunoj promjeni politika um, i okrećemo se partnerstvu i suradnji sa zemljama u razvoju. I htio bih da Europa ne bude samo e, uplatitelj sredstava za pomoć, već da bude igrač koji zajedno sa zemljama u razvoju radi na poboljšanju njihovih uvjeta. I zbog toga moramo zadržati naš e, vodeći položaj u e, području razvoja ne samo zbog toga što dajemo najviše pomoći, već zbog toga što to radimo na jedan održiv i uključiv način. U naš pristup smo ugradili čitav niz aspekata i to je ono što bih e, dakle htio zadržati i to je ono što ću promijeniti sada kad uspoređujemo dakle to sa prethodnim pristupom. Imamo još dva posljednja govornika. Prvi je gospodin Fleckenstein u ime socijaliste demokrata. Hvala vam. Kao što dobro znate, treba nam povjerenik koja je politički, koji je političar koji je spreman braniti e, naziv usklađenosti politika u svrhu razvoja, koji je spreman braniti perspektivu razvoja pred svojim kolegama u kolegiju te raditi na osmišljavanju politika koje će utjecati na e, zemlje u razvoju. Morate se uključiti e, kao i službe opće uprave DEVKO. A treba nam i netko tko će biti neovisan od visoke povjerenice, ali istovremeno surađivati sa visokom povjerenicom kako bi se promovirale održive politike razvoja morate voditi pregovore za sljedeći e, globalni okvir razvoja. Europska unija je jedan od najvećih, e, to jest jedan od najvećih donatora i mora biti više prisutna na međunarodnoj sceni. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Na koji način ćete osigurati snažniji glas Europske unije u međunarodnim raspravama? Hvala vam. moj cjelokupni pristup kojeg sam pokušao objasniti na ovom saslušanju se koncentrirao na važnim elementima koje ste upravo vi sada istaknuli. Vaše pitanje zapravo ulazi u moje zaključne komentare koje sam vam htio izložiti. Zato što spomenuli ste jako puno toga u čemu bih ja doista želio sudjelovati, što bih želio biti. Dakle, od toga da budem politički povjerenik, od toga da sam neovisan, od toga da branim razvojne aspekte pred drugim povjerenicima i pred drugim službama. Ono što u službi za vanjsko djelovanje moramo razviti Dakle, ne samo zapravo Dakle, da ne radimo, da nemamo izolirane politike, na primjer samo za sigurnost, pa za humanitarnu pomoć, zasebno i tako dalje. Već moramo raditi zajedno i ta koordinacija mora biti mnogo tješnja. Zato što je potrebno imati snažan politički učinak i uskladiti politike sa politikama ostalih službi i povjerenika. Stoga planiram surađivati sa svim povjerenicima, uključujući i sa visokom povjerenicom. Naši prvi razgovori su išli upravo u tom smjeru koje sam eto pokušao objasniti. Tako da mislim da će e, ova komisija biti komisija koordinacija i usklađenih politika i ja ću se stvarno truditi da to tako i bude. Hvala vam. Gospodine Štir, imate e, čast da budete zadnji koji postavlja pitanja danas. Da je prvo pitanje bilo na hrvatskome, da završimo i s pitanjem na hrvatskom jeziku pa evo podržali ste gospodine Mimica ovaj, tijekom saslušanja pristup koji je baziran na poštivanju i promicanju ljudskih prava. E, da se vratim sada na SDGs, e, imamo ovaj cilj broj 16, međutim u njemu nedovoljno se referira na koncepte dobrog vladanja ili dobrog upravljanja e, i vladavine prava. Da li će biti vaš pristup ići u pregovorima mijenjati ipak takvu formulaciju ili je sačuvati pa onda u implementaciji e, pristupiti sa e, onim što bi nazvali pristupom temeljenim na promicanju ljudskih prava to je jedno pitanje a drugo s obzirom da za razliku od milenijskih ciljeva sdgs će se primjenjivati i na sve članice europske unije kakva će tu biti vaša uloga odnosno kako vidite ulogu e, e, i europske komisije e, što se tiče implementacije pa i ovoga cilja broja šesnaest u državama članicama? hvala. hvala lijepa na ovom važnom pitanju. pristup određivanju i utvrđivanju svih ciljeva pogotovo ovog cilja koji govori o dobrom upravljanju po meni bi trebao govoriti eksplicitnije i o drugim elementima ili konkretnijim elementima dobrog upravljanja koje se odnosi na demokraciju e, ljudska prava e, vladavinu prava e, međutim u ovom trenutku imamo nacrt ovako kakav je moje, je pristup da već na development councilu pokušamo do kraja godine utvrditi zajednički europski pristup koji bi išao za tim da pokušamo mijenjati e, popraviti unaprijediti e, e, tekst koji, koji definira taj cilj u mjeri u kojoj ćemo to uspjeti to će biti odraženo u, konačnom dokumentu ali bez obzira kako izgledao konačni dokument ja vas mogu uvjeriti da ono što ću i ja kao komišener za razvoj za razvojnu suradnju ako me potvrdite danas nakon ovog saslušanja da ću raditi na tome da ovi ovakvi e, ciljevi e, uključivanja e, ljudskih prava dobrog upravljanja pristup koji je vezan na, prava kao, kao dio ukupne održive razvojne politike da on bude odražen u našim, i programskim i političkim e, dokumentima i operativnim dokumentima koji će e, definirati europsku, e, razvojnu pomoć i europsku razvojnu suradnju čak ako i ne bude u dovoljnoj mjeri jasno definiran u, u sdg u bit će u našem operativnom djelovanju sigurno izraženiji i bit će odražavat će ono što, o, čemu se svi ovdje nadam se ne nadam se nego i vidim i uvjeren sam ovaj slažemo a to je da zadržimo e, e, naglasak na, dobrom upravljanju i, vladavini prava ako ne u sdg u onda u našim e, konkretnim akcijama. Hvala vam. Eto, sad ćemo sigurno laknuti kad čujete da vam je ovo bilo posljednje pitanje koje je upućeno vama. Ako želite sada možete uzeti riječ, imate pet minuta. Ako želite e, govoriti o nečemu na što možda niste uspjeli odgovoriti za vrijeme vaših pitanja. Izvolite ako želite. Da, nemamo više jako puno vremena i zapravo svoje vrijeme iskorišteno, ali ako želite, izvolite. Hvala vam.